Je vous remercie de prendre place. Nous avons une après-midi très intéressante. Molim vas da sjednete. Imamo vrlo zanimljivo poslijepodne sa javnim saslušanjem jednog člana Europskog suda, gospodinom Vladislavom Balkom, sa Zatim e, razmjenom također mišljenja sa glavnim direktorom e, glavne uprave regije gospodinom Lemetrijom. Htjela sam vam reći da smo se sastali u krugu koje i da smo se složili da ćemo zatražiti raspravu ili razmjenu gledišta sljedeći tjedan na plenarnoj tjednici u Strasboru o katastrofama koje pokađaju Antilje sa eh, uraganom Irmom koji tamo trenutno hara. I mogu vam reći da će Europski parlament izdati i u Strasburu priopćenje na tu temu, te da će s time biti ispunjen naš zahtjev, a detalji oko dnevnog reda plenarne sjednice zaprimiti ćete putem maila. Gospodine Ladislave Balko, Hvala vam što ste nas popodne ovdje s nama. Vaše je prisustvo na sastanku odbora regiji za nas vrlo važno. Uobičajeno je tako da Europski parlament i Europski revizorski sud da rade na izvješćima vezano uz različnicu proračuna Europske unije ali mi cijenimo isto tako i e, ova tematska izvješća koja već pripremate poslije nekoliko godina. Tu se za nas kriju jako važni podaci za naš odbor kako bismo procijenili stopu provedbe europske kohezijske politike i regionalne politike u svim državama članicama. Ti elementi koji stoje u vašem izvješću su za nas vrlo vrijedni kao odbor. Te se nadam da će se odnosi između vaše administracije i e, osoblja iz tajništva odbora regiji se još i pojačati nakon ovog današnjeg sastanka. Nedavno ste objavili e, posebno izvješće o sporazumu o partnerstvu. Mi smo ovdje ti koji pregovaraju o tim sporazuma i stoga nas jako zanima sve ono što nam danas popodne mislite reći i stoga vam sada e, dajem riječ. Merci Dobar dan, hvala vam, hvala ti Omarže. Dobar dan, hvala Drago mi je što vam mogu predstaviti naše posebno izvješće 2 kroz 2017 o komisijnim pregovorima, dakle, odnosno o pa, sporazumima o partnerstvu, dakle, za razdoblje od 2014. do 2020. i programima u području kohezije. Neki su od vas prisustovali na mojoj prezentaciji održanoj u odboru kont e, krajem lipnja. I doista bih pozdravio sjajnu suradnju sa izvjestiteljem, zastupnikom Pirinskim, te relevantne komentare i pitanja koje su mi upućeni od strane zastupnika Vona. Ja ću vam danas ovdje predstaviti prod naše suradnje sa mm, odborima Europskog parlamenta, dakle vezano uz teme s kojima se susreću u njihovom radu. U našem posljednom izvješću mi smo ocijenili je li Europska komisija učinkovito ispregovarala dakle partnerske sporazume i operativne programe kojima su se željele učinkovitije financirati prioriteti strategije Obzor 2020. te kako bi se bolje opravdale dakle ulaganja, potrebe ulaganja, ishodi tih ulaganja, te da se uredi niz uvjeta koji su potrebni za mjerenje uspješnosti. Kao što sam već istaknuo u odboru KONT, nakon ovog izvješća uslijedit će još jedno o eksante uvjetovanosti Dakle, za nas je riječ o inovativnom instrumentu, ali koji još nije sasvim e, operativan. To će biti podvrgnuto parničkom postupku u skladu sa Europskom financijskom uredbom će mi doista drago predstaviti ovu publikaciju i u vašem odboru. Međutim, danas ću se baviti dakle, našim prvim izvješćem 2 kroz 2017. Dakle, partnerski sporazum između komisije i država članica su, kao što znate, strateški ulagački planovi u kojima se određuju nacionalni prioriteti rashoda za Europski fond za ulaganja tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Oni su ispregovarani 2014. i do prosinca 2015. komisija je ispregovarala 387 operativnih programa za ERDF, ESF te kohezijski fond. Naša revizija je obuhvatila i analizu vremenskog okvira u kojoj su se dakle odvijali ti pregovori, te smo dali ocjenu unutarnjih postupaka za te pregovore. Obavili smo dubinsku analizu e, operativnih programa i sporazuma za pet država članica, Španjolsku, Irsku, Hrvatsku, Poljsku i, Romansku, i Rumunsku. Također smo posjetili Dansku, razgovarali smo sa osobljem u komisiji, sa njihovim predstavnicima u državama članicama te o stalnim predstavništvima u Briselu, te smo održali konzultacije sa stručnjacima. Općenito ustanovili smo da je komisija bila uspješna u pregovaranju ovih partnerskih sporazuma i operativnih e, programa u području kohezije. To se ispregovaralo u skladu sa regulatornim rokovima. Fokus je bio financiranje strategije Europa 2020. i osigurala se dakle operativna logistika vezana uz provođenje operativnih programa. Međutim, komisija nije uspjela uskladiti financijski nadzor za ova sredstva te također nisu ustanovljeni e, pokazatelji uspješnosti ovih programa, odnosno rezultati. To je doista potrebno, potrebno poraditi dakle, na prikupljanju i usporedbi podataka da bi se moglo cijeniti uspješnost i napredak. Međutim, imamo veliki broj pokazatelja, imamo potrebu dakle, za komplementarnim podacima kako bismo ustanovili E, da li ovo trošenje ovih sredstava predstavlja i značajan administrativni teret. Sada ću progovoriti nekoliko riječi o samom postupku. Paket e, kohezijske politike za ovo sedmogodišnje razdoblje usvojen je u prosincu 2013. To je pet mjeseci kasnije nego u odnosu na prethodno razdoblje. Međutim, države članice su podnijele sve svoje partnerske sporazume na vrijeme i u prosjeku su usvojene od strane komisije u roku od pet mjeseci. Jedan mjesec brže, dakle, nego tijekom prethodnog perioda. Što više, već u 2012. proaktivno je komisija započela neformalne pregovore sa državama članicama i novitet izdana su stajališta u kojima se nalazila analiza najvećih izazova s kojima se suočavaju pojedine države članice, te način na koji ispuniti ciljeve iz strategije Europa 2020. Također su tu bila stajališta komisije o financiranju tih prioriteta. Potom su države članice podnijele nacrte operativnih programa, opet na vrijeme, i komisija ih je usvojila u skladu sa rokovima i to, se to je dakle usporedivo sa postupkom iz prethodnog razdoblja. Potom su započeli pregovori o tim programima, oni su bili zahtjevniji nego je to prije bio slučaj. Glavni razlog za to su bili e, uvjeti dakle, vezani uz dodatnost, potom eksante uvjetovanost, te dakle problemi sa informacijskom tehnologijom, potreba za višestrukim usvajanjem od strane komisije, te pitanja vezana uz kvalitetu pojedinih nacrta programa. S obzirom na ovo, mi smatramo da komisija treba predstaviti svoj zakonodavni paket za razdoblje nakon 2020. na vrijeme, kako bi potom bilo dovoljno vremena za zakonodavna tijela da obave svoj dio pregovora. Što se tiče kohezijskih rashoda vezano uz ostvarenje prioriteta i strategije Europa 2020. Mi smatramo da je um, korištenje partnerskih sporazuma korisno za trošenje sredstava iz uh, fonda ESI te za ispunjenje tematskih ciljeva i ostvarenje ulagačkih prioriteta. Dakle, tu se daje i dijagnoza potreba u razvoju te se određuju investicijski prioriteti Ostvarenje strateških e, rezultata je zahtijevalo i značajni doprinos iz nacionalnih proračuna, dakle uz novce iz SIF-a. To je zahtijevalo i posebne strukturalne reforme. Znamo da je komisija povećala korištenje sredstava iz ESI fondova da bi utjecala na ukupno e, ekonomsko upravljanje u državama članicama. Također, nakon što su se e, ocijenili ovi programi, komisije države članice su bile uspješne u provođenju. Međutim, operativni programi su nekada nisu u skladu sa partnerskim sporazumima, te se države članice koriste izuzećem, pravom izuzeća, te financijska informacija koja proizlazi iz programa ne omogućava uvijek provjeru dakle tematske koncentracije uvjeta. Na osnovu ovih e, opaski mi preporučujemo da države članice daju komisiji financijske informacije koje su joj potrebne da bi učinkovito nadzirala usklađenost sa tematskim odrednicima. To dakle obuhvaća i ovaj sustav izuzeća. Također komisija bi trebala osigurati dodjelu ovih e, sredstava u skladu sa tematskim ciljevima koje valja poštovati od strane država članica. Međutim, dolazim do najvažnijeg dijela e, ovog izvješća, a to je složenost operativnih programa za ovo financijsko razdoblje. To proizlazi iz kombinacije više utjecaja. Broj prioritetnih e, osi, definiranog od strane država članica, broj investicijskih prioriteta, njihova podjela u kategorije, dakle u operativnim programima. Ovdje bih vas evo pozvao da pogledate 3D ovaj grafički e, prikaz koji možete vidjeti na 89. stranici ovog e, izvješća. Evo, tu možete vidjeti ove podatke. A, to se nalazi u trećem aneksu na stranici 89 e, našeg izvješća. i možemo se složiti da nije u pitanju simplifikacija. Što više, financijski nadzor ulaganja razlikuje se između RDF-a i SF-a. Za RDF veza između djelovanja i financija se ne može utvrditi zato što financijska informacija nije usklađena sa investicijskim prioritetima. Za ESF područja intervencije su u potpunosti usklađena sa investicijskim prioritetima i svaki prioritet odgovara jednom polju djelovanja. Za RDF se jednako polje djelovanja može koristiti pod drugim tematskim objektivom, odnosno prioritetom. To može naškoditi e, nadzoru napretka, zato što nije jasno na koji način je novac dodijeljen kada je riječ o provedbi investicijskih prioriteta koji se financiraju iz RDF-a. Općenito govoreći o razlici između RDF-a i sf a kada je riječ o mjerenju uspješnosti, ja vas pozivam da pogledate e, grafiku 15 na stranici 74, koja upravo govori o ovome. Tu možete vidjeti da SF ima više prednosti nego mana i obrnuto. Zajednički pokazatelji rezultata postoje samo za ESF, a države članice su utvrdile čitav niz programskih specifičnih e, pokazatelja uspjeha, gotovo 3000, točnije 2955 za RDF i gotovo 2000 za ESF. Ovo pak povećava broj e, pokazatelja koje valja kontrolirati i našteti prikupljenju podataka vodeći računa o troškovima koji su s ovim povezani, za nas je ovaj velik broj pokazatelja pretjeran. Dodatno, nema zajedničke definicije outputa i rezultata. Osim toga, vjerujemo da bi bolji pokazatelji uspješnosti značili i kvalitetni proračun za razdoblje nakon 2020 obzirom na ove primjedbe, mi preporučujemo da komisija utvrdi zajedničku terminologiju za output i za rezultate i da to uključi u Europsku financijsku uredbu, te da se osigura da sektorska regulativa, dakle, slijedi ove definicije za razdoblje nakon 2020. Mi preporučujemo da se to uzme u obzir kada se bude mijenjala financijska regulativa. Također trebalo bi provesti analizu za trenutno financijsko razdoblje i za zajedničke pokazatelje kada je riječ o postizanju rezultata i vidjeti koji su najrelevantniji i koji najviše odgovaraju ocjeni utjecaja sa europske razine. Države članice ne bi trebale nastaviti sa nepotrebnim specifičnim pokazateljima koji se pokažu neuspješnim. Utjecaj programa se može ocijeniti u evaluaciji kao što je to bilo učinjeno prethodnim periodima. To traži dostupnost podataka kada govorimo o rezultatima koji se mogu pripisati operacijama sufinanciranja, a države članice sistematski prikupljaju i izvješćuju o tome Europsku komisiju. Međutim, pokazatelji uspješnosti ERDF-a ne bilježe e, ove trenutne rezultate i projekte i oni neće biti na raspolaganju ukoliko države članice to ne odluče prikupljati na vlastito odgovornost. Međutim, smatramo da bi se u tom smislu trebalo bolje poraditi na razvijenju dobre prakse, kako bi se vidio utjecaj dakle, djelovanja sa europske razine. I na taj način bi države članice trebale osvježiti svoje dokumente, dakle uključuju na način da uključe u dobru praksu. Na koncu različiti uvjeti u specifičnom zakonodavnom okviru za ove fondove i prikupljanje podataka o uspješnosti, o rezultatima kao ove koje sam upravo ilustriraju, jesu jedna od slabosti u trenutnom sustavu. Kao posljedica toga, države članice će trebati razviti specifičan sustav pokazatelja, uzeti u obzir različite metodologije te velik broj e, specifičnih pokazatelja vezanih za provedbu pojedinih e, programa. To će stvoriti značajan administrativni teret, a i pitanje je na koji način će se tako prikupljeni podaci koristiti. Zbog toga preporučujemo da komisija iskoristi podatke iz godišnjih izvješća o provedbi i evaluacije, da se koristi evaluacijom komparativne analize, dakle, kada govorimo o uspješnosti, te da razredi e, smjernice koje će omogućiti dakle da se izvuku pouke iz programiranja trenutnog financijskog razdoblja. Također treba se koristiti koncept performance budžeta, dakle e, proračun koji se mjeri kroz njegovu uspješnost. I to se treba povezati sa financiranjem za koheziju za razdoblje nakon 2020. Također se treba odrediti jedinična cijena koštanja u trenutnom financijskom e, periodu. Dame i gospodo, za kraj bih evo razradio naslov ovog posebnog e, izvješća. Komisija je bila uspješna u pregovaranju partnerskih sporazuma i operativnih programa iz područja kohezije za razdoblje 2014. do 2020. kada se govori o rashodima za prioritete strategije Europa 2020. ali tu su dalje ostali dakle pojedini sporni, složeni elementi kada je riječ o mjerenju uspješnosti i to izaziva zabrinutost. Hvala lijepa. Je hvala na tom vrlo izlaganju. Imamo sada 30 minuta za raspravu i isto tako kako bismo poslušali i Europsku komisiju. Ima li zastupnika koji se javljaju za riječ? Gospodin Miltenberg, gospođa D'Amato, gospođa Kreu. Meneer eh, Balko, eh, dank u eh, voor uw komst en de interessante pre presentatie. Ovo je bila stvarno vrlo zanimljiva, zanimljiva prezentacija, jedan vrlo opsežan i sveobuhvatna izvješća, ali kompleksna. Nadam se da ste o svojim opažajima vidjeli kako i da ste zapravo zapazili da su dobro završili pregovori o ugovorima o partnerstvu i kao i nadam se da ste isto tako iskristalizirali razloge za to. Međutim, postoje još uvijek neke otvorena pitanja. Recimo, u Rumunjskoj je bilo velikih problema sa IKT-om i općenito ti informacijski sustavi znaju biti problem. Prema tome, kako bi se mogle zemlje bolje pripremiti za razdoblje nakon 2020. Postoje li neke specifične preporuke koje bi im pomogle da izbjegnu probleme i greške s koje su već počinjene, kako bi bolje se dakle, osnažili e, na informatičkom području i kako bi onda se lakše mogli mjeriti, mjerio njihova uspješnost. Mi smo već govorili puno o tim pokazateljima, ali mm, prema vašem izvješću ne čini se da smo dovoljno učinili ako uopće. Prema tome, da li postoji veza između svih tih pokazatelja i trenutnih ciljeva našeg e, e, uredbe o zajedničkim odredbama? I zatim drugo pitanje, postoje li nekakva poveznica između tih pokazatelja i uspješnosti. i rezervi za uspješnost. Ja se nadam da ćemo, zahvaljujući ovim vašim metodama, budući imati puno bolje rezultate i da će se vaše metode i vaši pokazatelji puno bolje moći primijeniti kako bi to bilo na opću dobrobit. Hvala vam na poslu, vašem radu. Idemo dalje, gospođa Krel. Hvala lijepa. Hvala mm, revizorskom sudu na ovom izvješću. Nisam mogla baš e, u cijelosti sve pratiti jer kad ste vi govorili on preko pojedinoj točke ili stranici nisam uopće mogla to usporediti jer nisam imala cijelo izvješće pred sobom ali to ću naknadno napraviti a sada vidim jedno pitanje. Vi ste se vrlo intenzivno bavili s tim ugovorima o partnerstvu. Ja sam inače za ovu opću uredbu o zajedničkim odredbama skupa sa kolegom Mislerom bila izvjestiteljica. Parlament je svojedobno veliku vrijednost polagao na to da se ojača taj načelo partnerstva. I proteklih godina sam vodila puno razgovora po različitim regijama gdje bih vrlo često čula da načelo partnerstva zapravo nije tako dobro provedeno u realnosti, niti je time tako dobro upravljano kako je to bilo zamišljeno ishodišno i de facto da je u tom partnerstvu ostalo puno premalo prava e, za same lokalne partnere. E sad, jeste li vi to istražili? za svoje izvješće i da li ste skupili neka iskustva s tim. Zato što čisto teoretski gledali komisija je trebala insistirati na tome da se pridržavaju tog partnerstva prije nego što uopće da mogu dati svoju suglasnost na ugovore o partnerstvu. Pa me zanima kakve su vaše spoznaje i imate li iskustva s terena. Zatim, vi ste s pravom rekli da sve što smo mi upisali, ustavili u tu uredbu bi trebalo simplificirati. Ali možete li sad općenito ipak dati svoju ocjenu ovih ex ante uvjeta kondicionalnosti? Jer da bi se ex ante kondicionalnosti ispunile, onda je to dovelo do u nekim zemljama članicama do većih vremenskih otezanja i većih kašnjenja. Tako da su i prvi pravi projekti onda kasnili u realizaciji. Međutim, unatoč tome ja osobno smatram da je to vrlo svrsishodno jer smatram da sa eksante kondicionalnošću projekti bivaju boljima i bivaju održivijima. Međutim, kakva je vaša procjena? Možemo li nastaviti tim putem ili nam savjetujete i da recimo za buduću kohezijsku politiku pojačamo tu stvar? S jedne strane simplificiramo pristup, a s druge strane možda da budu neke stvari jače. Što mislite vi dakle o tome, o tom budućnosti eksante kondicionalnosti? Hvala. U ime kluba zastupnika Zelenih, naš kolega Rope. Hvala lijepa. I hvala puno revizorskom sudu na ovom izvješću. Doista ovaj posao je važan i vrlo zanimljiv i mislim da je ova evaluacija vrlo važna za sve naše buduće odluke. Ja kao um, zastupnik koji, koji sam u svom prošlom životu puno vremena proveo razrađujući zahtjeve za odobravanjem sredstva za konkretne projekte i realizirajući ih. Opet ne mogu mnoge stvari tu razumjeti. Recimo, uzmemo samo ovo razdoblje od 2014. do 2020. Trenutno smo u rujnu 2017. I projekti iz tog razdoblja još nisu započeti. Drugim riječima, ni plaćanja ne stižu. S druge strane, rokovi ulaze već u drugu polovinu ovog proračunskog razdoblja. Prema tome regije de facto, a regije sa 80% bi trebali investirati sa 80% u projekte evropske novce. Drugim riječima, dvije trećine trenutno, zapravo već dvije, tri godine, ni, ne postoje, pa se prema tome ne mogu ti investicije izvršiti. U članicama nedostaju financije, pomoć Evropske unije kasni, nema još, a preostaje nam ukupno još dvije godine za ovog financijskog razdoblja da sve to isfinanciramo i dovršimo. Drugim riječima, tempo se mora ubrzati jer zahtjevi ostaju isti, a vremena je sve manje da bi se stiglo to dovršiti i naplatiti. Naravno, zbog tog silnog ubrzanja dolazi do veće broje grešaka i propusta. Pa to nije ništa dobro. Stoga razmišljate li vi o tome da za iduću razdoblje financijsko od 2020. idućih sedam godina, da se drugčije s tim počne, da se puno ranije krene sa planiranjem i odabirom projekata i pripremom tih projekata kako bi oni pravovremeno mogli biti napadnuti, da tako kažemo, mi na vrijeme s njima krenuli, da bi se stiglo sve isplatiti. Ili možda imate neki drugi prijedlog zahvaljujući kojem bi onda te investicije bile održive. Jer vidite, s druge strane, ako ne bude takvih e, projekata, e, onda kompletna privreda, industrija, proizvodnja u tim regijama neće imati što činiti. Prema tome ono što je vitalno će pobjeći odatle i traži druge lokacije gdje imaju posla i onda će te regije postati još jadnije i još zapuštenije. A sada nešto vrlo konkretno o ovim partnerskim ugovorima. Danas ujutro smo raspravljali o razlikama među regijama i tom prilikom utvrdili da postoje zemlje koje nemaju regije, nego su cijela država jedna regija. Primjerice Litva. Litva nema regija, nije podijeljena na regije. Cijela Litva je jedna regija. Međutim, unutar te države male Litve, koja je jedna regija, postoje krajevi, da tako kažemo, kuci koji su totalno različiti. Znači, unutar jedne regije, jedne države koja je zapravo jedna regija, postoje velike razlike. Prema tome neki dijelovi te jedne regije zemlje Litve bi trebale dobiti više novaca, trebalo im se specifično pomoći po mjeri skrojeno i ciljano. Jeste o tom govorili. Hvala, Hvala gospođa Damato, zatim naš kolega Nilsen, koji će biti zadnji. Hvala. Hvala gospodinu Balku što danas ovdje s nama. Kao što ste i sami rekli, sud je utvrdio da su komisija i države članice uspjeli definirati ciljeve, dakle i rashode u skladu sa dogovorima između komisije i država članica, međutim imali smo prevelik broj pokazatelja i nismo imali određene jako važne definicije. Stoga bi trebalo u pregovorima o idućem financijskom razdoblju to imati na umu na koncu sud zaključuje ono što smo mi više puta istaknuli u ovom odboru, a to je da dobijemo prijedlog komisije za razdoblje 2020. to što je prije moguće, a kako bismo dosljedno i na vrijeme mogli pregovarati sa parlamentom e, i sa vijećem, kako bismo usvojili ovaj zakonodavni okvir, kako ne bi došlo do kašnjenja, dakle prvo u izradi partnerstva i potom u provedbi programa u velikoj većini operativnih programa za jug Italije. Oni su usvojeni tek dakle krajem 2015. godine i bilo bi dobro vidjeti koja je kvaliteta tih programa. Na koncu u primjedbi 55 spominjete informatičke probleme i to dosta ozbiljne probleme kada je riječ o razmjeni informacija. To su problemi koji se mogu pripisati jednom informacijskom, dakle, softverskom programu koji ima čak 19 svojih e, verzija. To je podosta zakompliciralo stvari za nacionalnu i regionalnu administraciju. Mi se naime zalažemo za pojednostavljivanje, te zato ovo smatram ozbiljnim problemom. Možete nam reći kako se riješio ovaj problem i kako ćete u budućnosti uskladiti ove operativne sustave. Evo, ovo pitanje postavljam i komisiji. Merci beaucoup, notre collègue Nilsson. Hvala lijepa, kolega Nilsson. Tak så mycket. Eh, när... Hvala lijepa. Dakle, pripreme za to razdoblje u kojem sada jesmo na pola 14 do 2020. Dakle, tijekom tih priprema prije početka razdoblja, u tim pripremama sam ja e, sudjelovao, pogotovo za regiju u kojoj živim u Švedskoj. Bili smo vrlo skeptični i raspravljali smo o tim odredbama partnerstva u vladi Švedskoj, u tijelima vlasti, ali nismo pritom uopće u te rasprave i angažirali ni involvirali lokalne jedinice vlasti i to mislimo da nije bilo dobro. Kako je to sad? Imate li sad možda u preporukama zemljama članicama recimo putke da se i lokalne razine angažiraju u pripremu za iduće financijsko razdoblje općenito upravljanje tim sredstvima? Hvala. Osim što je vaš zadatak već dovoljno težak, jer vi trebate odgovoriti 10 minuta na na pitanja koja su vam postavljena, ja još imam jedno dodatno pitanje za vas. Znate da što se tiče sporazuma koje navodite u izvješću, da kažete da ne postoji nužno konvergencija između uh, učinka i tematskih ciljeva. Mene zanima koji su to tematski ciljevi koji se najmanje poštuju i isto tako zanima imate li podatke vezano uz e, tematske ciljeve o državnom razvoju i o e, tranziciji ka dekarboniziranom gospodarstvu. Jer znamo da 12 e, do 20% fondova trebaju ići za ostvarenje tog cilja i molim vas da naravno uzmete u obzir i sve ove druge primjedbe koje ste čuli od kolega i da precizno odgovorite na njih kako bismo onda nakon ovog sastanka imali jasniju viziju tome. Hvala vam. Uh, Hvala puno uh, gospodine predsjedaveće, na svim pitanjima i svim komentarima zapis zastupnika jer e, vidimo da, vidimo da sve to svjedoči koliko je ova tema za vas kao zakonodavce vrlo zanimljiva. I vrlo sam sretan što je gospodin Miltenburg rekao da vi kao odbor za regionalni razvoj ste vi svjesni, a i drugima skrećete pozornost na ove probleme da se treba pripremiti na vrijeme i za sljedeći okvir, dakle sljedeće financijsko razdoblje. Ali evo i neka pitanja koje je gospodin Rope postavio. Mislim da bi možda odgovor na ta pitanja koje je gospodin Rope postavio bolje došla od komisija, ne, ne, nije zapravo e, revizorski sud taj koji bi na to treba odgovarati. Mi smo svoje opažaje e, iznijeli u izvješću i mi smo to sve skupa e, formirali i stavili u naše preporuke. Prema tome, ja znam, vi znate moj tim, Branislav je bio jedan od odgovornih koji su sudjelovali u toj, da kažemo, vrsti postupaka koje smo mi koristili i on je zapravo osoba koja je naj pozvanija da odgovara na tehnička pitanja. Drugi je Bernard Rikos koji je predstojnik mog ureda i on vam može dati vrlo, vrlo, vrlo konkretne odgovore. Ali evo, Branislav će prvi uzeti riječ. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanja po onom redu kako su postavljena. Uvijek gledam prema Bernardu ako on još ima šta dodati. Dakle, idemo na pitanje gospodina Van Miltenberga. Pitanje IKT, tehnologija i općenito IT-a i to se inače i provlačilo i kod drugih. Ali mislim da nemamo specifičnih preporuka zemljama članicama što se tiče ovih problema koje smo u članku 55 e, identificirali u vezi informatičke potpore. Ali vidite, to je jedna od stvari koja spada u onu makroekonomsku kondicionalnost, kondicionalnost jer vi morate u zemljama članicama e, stvoriti prave preduvjete, a to uključuje naravno i adekvatnu e, hardverašku i softverašku opremljenost i priključenost na prave sisteme i sve ostalo i programe. I i, spremno, i sposobnostima raditi, naravno. Druga stvar koju ste pitali, gospodine Mršnjivog, to su bili pokazatelji, indikatori njihova veza sa uredbom o zajedničkim odredbama. Evo, mi zapravo znamo da poveznica postoji, ali onaj glavni problem u ovom izvješću je da imamo previše pokazatelja, presloženih, specifičnih pokazatelja imamo recimo različite pokazatelje koji istu stvar e, mjere na razne načine. I zbog toga je to utoliko teže agregirati podatke i onda jednostavno dati jedinstvenu iskaz ili procjenu učinkovitosti. Zatim gospođa Kreu šta je pitala? Pitala je za načela partnerstva i da li je to de facto oslabljeno, ta načela naša, zbog činjenice da lokalna tijela vlasti nisu baš bila jako uključena u proces pregovora, a kasnije smo čuli i slična pitanja još. Mi dakle ne kritiziramo ništa od toga, mi zapravo mi poštujemo da je taj procedura određivanja nešto što zemlja članica radi, a i ona je nadležna za prema svom nacionalnom pravu, a ostalo s druge strane komisija radi sa to. Prema tome mi se u to ne miješamo niti ne ocijenjamo ni kritiziramo. Zatim pitanje kondicioniranosti i ex ante uvjetovanosti. Ovo što vam možemo sad reći Ovo će još proći različite procedure drugog tjedna, ali znači može se još mijenjati. Međutim, generalna ideja je dobra. To je činjenica, samo što na terenu izvedba još ne štima baš savršeno. Jedan od razloga za to je da su u ono doba kad je to bilo zamišljeno sve bilo teoretski dobro, ali poslije 2016. više nije uopće provjeravala kako se to provodi na terenu i da li je to zapravo funkcionira već ta eksanti kondicioniranost i zbog toga vidimo da ta implementacija malo šepa. Treće pitanje, mislim došlo od gospodina Ropea i to o tome koliko već kasnimo sa provedbom programa. Naravno da uvijek taj rizik prijeti, kašnjenja. I to smo već više puta ukazali na to. I osim toga što više kasnite, to ste zapravo onda više podložni mogućim greškama jer ćete jako požuriti kako bi stigli u planiranom razdoblju ipak isplatiti novce. I to je naravno ono što čak smo svi svjesni. Ali to piše i u prvoj preporuci, da bi komisija trebala doista predložiti na vrijeme onu pravnu osnovu koja bi, se onda, koja bi onda trebala na vrijeme, da kažemo, brzo biti usvojena u parlamentarnoj proceduri i time potvrđena kako bi se prije na to krenulo. Ali kao što smo već rekli, pa, načelo partnerstva je bitno za nacionalne države članice, jer to napokon države članice su nadležne da u skladu sa svojim poredkom, ustavom tako dalje odaberu, imenuju onog ko će biti partner iz njihove zemlje. Tu se niko od nas ne može ni miješati, niti to kritizirati. Idemo sad brzo da još komisija dođe do riječi. Izvolite. Daista, mi smo ovdje raspravljali o načelima partnerstva i ustanovljavanju partnerstva sa zemljama članicama. Jer vidimo da svi oni imaju već e, etablirane partnerstva kako bi onda realizirali ugovore o partnerstvu. A i to nije zapravo bilo u središtu pozornosti naše revizije. Jer to postoji već i to nismo mi ni sklapali. Prema tome, bilo bi jako teško je procijeniti kvalitetu partnerstva. Mi bi mogli eventualno to u kvantitativnim razmjerima nekako pobrojati koliko je bilo sastanaka, koliko je bilo ovog, onog. Ali što se same kvalitete tiče dati jednu dakle evaluaciju kvalitete, to bi bilo vrlo izazovno. Napakon to ovisno o stupnju odgovornosti, stupnju angažiranosti i tako dalje. To bi bilo teško. Međutim, zemlje članice koje smo mi istražili, one su se uskladile i prihvatile i dakle ispunile glavne zahtjeve koji su im postavljeni, koji su bili potrebni u okviru ove eksante kondicioniranosti kako bi mogli ući u to partnerstvo i početi raditi na tome. Hvala vam lijepo. A hvala vam i na odgovorima. Dakle, Europska komisija od Europske komisije se traži da predoči e, svoj zakonodavni prijedlog za sljedeće razdoblje, što je moguće prije, u svakom vremenu da bude pravovremeno, kako bi stigli sa pripremama. Osobno mogu samo reći da podupirem takvo stajalište i taj apel komisiji, a s druge strane podupirem i ovdje već više puta iznesenu preporuku i želju za simplifikacijom jer potrebno je i taj recimo rok i taj e, legislativni prijedlog kojeg će komisija pripremiti već u njega unijeti simplifikaciju kako bi mogli doista na vrijeme provesti cijelu proceduru u parlamentu i na vrijeme se počeli početi pripremati za iduće razdoblje. Što se samih rokova i našeg e, vremenskog plana tiče, evo tu nam je predstavnici komisije su iz nadležne glavne uprave, pa možda bi nam predstavnici komisije mogli nešto više reći o tom vremenskom planu, kako oni to e, zamišljaju. Hvala lijepo, predsjedavajući. Što se tiče samog izvješća, komisija bi žela zahvaliti sudu, što su bili vrlo točni, vrlo korektni dakle i vrlo objektivni i da su oni unatoč situaciji koja je nastala zbog kasnog osvajanja višegodišnjeg financijskog okvira i zbog toga kašnjenja financiranja, financiranju, oni stigli zapravo sa svojom revizijom na vrijeme i da su na kraju krajeva se ipak nekako uspjelo nadoknaditi dokonaditi sve ono izgubljeno tim kašnjenjem zbog pravne strane i dobro je da ne samo procedura se odvija vremenski ok, nego je dobro i da su spoznali kako je komisija uspjela malo robustnije i jače programe ispregovarati u skladu sa prioritetima naših politika za razdoblje do 2020. I s obzirom na kratkoću vremena, ja bih samo kratko o nekim pitanjima koje mu je i komisija spomenuta. Naravno da se mi okrećemo budućnosti i mislimo na budućnost, što u principu nije bilo opće predmet ovog izvješća revizorskog, ali možda ako želite čuti, imat ćete nešto više o budućnosti, postoji svoja strateška pitanja o tom, možda ćete imati više prilike sljedećeg tjedna kada će i predsjednik komisije biti na plenarnoj sjednici, kada bi eventualno vaša pitanja o tome kad se kani izaći sa predlozima za iduće financijsko razdoblje, možda bile najbolje tada upućeno i pitanje. Sad, što se tiče revizorskog suda, ono što ste vi ovdje u svom izvješću posebno istaknuli, naime pokazatelje. Komisija se trenutno upravo bavi s time da malo simplificiramo te komplicirane pokazatelje. Mi smo vidjeli da različiti programi da se u stvari isti programi sa različitim pokazateljima mjere na iste stvari, što naravno čine stvaru jako kompliciranim. I ima, mislimo da bi trebalo za sljedeću rundu i za sljedeće razdoblje razviti zajedničke unificirane evropske sve sveevropske pokazatelje, što bi pojednostavnilo situaciju. Zatim pitali ste kad ćemo se početi baviti e, priprema za iduće razdoblje kad sa ovim trebamo za dvije godine završiti. To nije baš sasvim tako jer se završava tri godine nakon istjecanja tog razdoblja financijskog. Prema tome, ako im to znači N plus 3, ako mi imamo ovo razdoblje koje traje 7 godina, trebamo još 2 godine plus 3, još imamo 5 godina da to sve završimo. A što se tiče idućeg razdoblja, mi ćemo početi na vrijeme, jer kao što znamo, to idu naravno i različiti su investicijski e, ciklusi. E, mi znamo da je 2014. 47% sredstava prema početnim procjenama bilo već 47% e, sredstava od 2013. do 2015. potrošeno. To je bilo 47% sredstava za cijelo sedmogodišnje razdoblje. Prema tome vidite da je to ipak na vrijeme oteklo u regije. Trenutno se bavimo sa onim još 40% posto sredstava koja se trebaju za ovaj zadnji dio programa do kraja ovih sedam godina isplatiti, ali kao što znamo još plus tri godine se odvijaju programi, imamo vremena da ih zaključimo. Dakle, neće tu biti nikakvih prebrzih, e, onda manjkavih e, užurbanja. Zatim, pitanja, mnoga pitanja zapravo spadaju u E, ingerencija nacionalnih država. Komisija samo daje potporu, ali komisija podupire one programe nacionalne koji se mogu poduprijeti i ništa se ne može napraviti protiv volje nacionalnih država članica. U krajnjoj liniji su one te koje odlučuju šta će na njihovom teritoriju biti učinjeno. Zatim, e, podsjećam dakle na članak 16 onog izvješća koje je usvojeno krajem 2015. nakon pregovora o svim programima. I vidite iz toga da je trenutni sustav pokazatelja puno bolji pripremljen u odnosu na one prethodne pokazatelje. On nam pokazuje da naše porezne obveznike unutar Europske unije doista puno bolje informiramo objektivnije i transparentnije o tome kako se novac njihov, njihov novac troši i kako su recimo šta je ispalo od onih obećanja koje su data i onih obaveza koje su preuzete. Prema tome mislim da će se vidjeti još i do kraja ove godine u kojoj mjeri pokazatelji i ciljevi e, se poklapaju kako to ide do kraja. Hvala vam na ovoj raspravi gledišta, na razmjene mišljenja između našeg odbora i vas. Mogu vam ponoviti ono što sam rekao na početku sastanka. Naravno da imamo odbor za e, nadzor proračuna koji se bavi sa svojim dužnostima, ali postoji i čitav niz drugih odbora e, koje jako zanimaju ova tematska izvješća kako bismo postigli najbolji učinak e, europskih fondova, posebice strukturnih fondova. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Sada ćemo imati kratku stanku, dvije minute, dok čekujemo gospodina Lameta.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 Bien. Nous poursuivons notre ordre du jour. Je vous remercie. U redu nastavljamo s dnevnim redom. Molim vas da sjednete. Merci. Et nous avons le plaisir. Hvala. Zadovoljno sam nam što je danas popodne ovdje danas s nama glavni direktor glavne uprave regio, to je gospodin Marko Lemetre. Imat ćemo s njim jednu od naših e, periodičnih razmjena gledišta. Vi znate da je glavni direktor na nama na raspolaganju kako bi odgovorio na sva naša pitanja, ali moramo raspravu organizirati e, prema onim pitanjima za koje smatramo da su prioritetna pitanja i ona pitanja za koja su nam potrebna neka objašnjenja. I zajedno smo se dogovorili da će glavni direktor govoriti i o nedavnom priopćenju komisije o pametnoj specijalizaciji o trenutnočnom stanju provedbe programa kohezijske politike I evo sada se nastavlja ova rasprava nakon rasprave sa Europskim revizijskom sudom i isto tako e, što se tiče delegiranih e, akti vezan uz e, urbanu agendu. No, svakako znate, gospodine Lemetru, da se nećete moći izvući od nekih više strateških pitanja vezanih uz budućnost kohezijske politike iako znamo da nam nećete moći e, dati odgovore, to neće moći za sad učiniti ni povjerenica kretu. Daću vam sada riječ, a zatim koordinatorima te članovima odbora koji imaju pitanja za vas. Euh, hvala vam, gospodine predsjedatelju, hvala vam. Dobar dan, dragi zastupnici. Htio bih e, nadodati samo jedno pitanje još uz ono. osta pitanja koje ste spomenuli. To se tiče priopćenja. Jer mislim da je ovo dobra prilika da to učinimo. Pokušat ću biti kratak e, da govorim o svim tim pitanjima kako bih ostavio dovoljno vremena za razmjenu gledišta. Mi smo doista usvojili priopćenje o pametnoj specijalizaciji, o strategiji o pametnoj specijalizaciji, iako to nije naslov tog priopćenja, ali to je sadržaj tog priopćenja, to je bilo u srpnju, netom prije ljeta. I po mišljenju povjerenice Krecu i po mišljenju glavne uprave regija. to nije rutinsko priopćenje. To je dosta značajno priopćenje, čak bih rekao i strateško. Mislim da je to jasna naznaka za to da su inovacije već sada od središnje važnosti za naše politike i da će najvjerojatnije još i e, dobiti više na važnosti u budućnosti. Rado bih krenuo s time da prvo vam prikažem kakva je situacija po pitanju tog priopćenja. Imam utisak da nismo dovoljno svjesni velikih postignuća pomoću kohezijske politike. Ja mislim da je to revolucija u politikama javnih inovacija. Imali smo koncept s kojim smo krenuli negdje 2008. 2009. godine, prvo u akademskim krugovima, a manje od deset godina kasnije Europa predvodi što se tiče provedbe tog koncepta na vrlo konkretan način, te i drugi gledaju na nas. Ja sam danas e, čuo od jednog od e, akademskih očeva utemeljitelja upravo to. Sve to zahvaljujući kohezijske politike i zahvaljujući posebice tog novog mehanizma ex ante uvjetovanosti u kohezijskoj politici, zato što strategije o pametnoj specializaciji su bile jedne od uvjeta da se dobije odobrenje, da se novac može trošiti na programe za inovacije u okviru kohezijske politike. Mislim da je to zapravo prvi primjer e, prikrivenog učinka poluge kojeg je moguće postići pomoću tih politika. Ono što je isto tako dosta zanimljivo je to da je to jedno od rijetkih eksante uvjetovanosti koji, je zaprinjen sa entuzijasmom općenito i zapravo nemamo danas nikakvih poteškoća s time da provodimo e, uvjetovanost diljem Europe. Imamo više od 100 20 strategija za pametnu specijalizaciju. I stoga mislim da možemo biti jako zadovoljni s time, s tim promjenama. Ali istodobno moramo biti izuzetno svjesni toga da nismo još zaključili s tom revolucijom. Ono što je sada hitno potrebno je to da te strategije zažive kao dokumenti i da ih se koriste kao e, reference kada se definiraju konkretni ciljevi za projekte. A to je odgovornost e, upravnih tijela diljem Europe. To je posebno važno zato što imamo značajna financijska sredstva koja se trebaju potrošiti na inovaciju pomoću kohezijske politike. Skoro 70 milijardi eura u, u ovom trenutnom programskom razdoblju a to je, možda ste i primijetili skoro, e, isti iznos kao i e, onaj u obzoru 2020. E, No zatim postoje još neki elementi po pitanju kojih nismo uspjeli sve aktere staviti u najpovoljniji mogući položaj. Spomenuo bih tri elementa za poboljšanje i to u skorošnjoj budućnosti. I tu mi želimo još e, potpomognuti uspjehu. Jedno je zdravlje e, inovacijskih ekosustava na regionalnoj razini. Svi znamo da ti sustavi nisu uvijek e, reaktivni kada se radi o potrebama i potencijalu lokalnih ekonomija. Tu se radi o strukturama, o poticajima, o pristupima, što se tiče pristupa prema akademskim krugovima, prema istraživačkim centrima, sveučilištima i tako dalje. A kako bismo tu uveli poboljšanje, mislim da je opet kohezijska politika, e, politika koja je jako dobro opremljena za to. možemo ponovno pomisliti o eksante uvjetovanosti e, za nadolazeće razdoblje i tako možemo svakako e, prouzročiti i neke smislene strukturne reforme u tim ekosustavima e, na samom početku novog programskog razdoblja. No mi bi već sada htjeli doći do pozitivnih promjena i zbog toga imamo taj zajednički pristup sa glavnom upravom za istraživanje. Zapravo će ta uprava imati vodeću ulogu i e, ćemo i jedan, red iz obzira e, obzora 2020 gdje se baš i radi o poboljšanju investicijskih sustava te se nadamo da ćemo na taj način već sada moći ostvariti značajan napredak. Drugo područje gdje možemo nešto poboljšati, a to je nešto što je jako vidljivo, je činjenica da e, strategije o pametnoj specializaciji ne bi trebale biti strategije koje su izolirane, koje se tiču samo jedne regije i da se onda e, ta regija bavi samim sobom, već treba imati na umu e, razvoj globalne ekonomije, kako se globalna ekonomija razvija, kako se razvijaju lanci vrijednosti i imati strategije za pametnu specijalizaciju i e, kao nešto što će omogućiti suradnju i partnerstva na, in, na međuregionalnoj razini. Danas e, nemamo mnogo sredstva za to. Imamo takozvane tematske platforme, njih troje, to je jedan forum e, za industrijsku tranziciju, za energetiku i za poljoprivredno prehrambeni sektor. Ali vidimo da to regijama ne daje kapacitet onim regijama koji žele e, doista stupiti u suradnju e, po pitanju nekih projekata za recimo nove proizvodne procese, da udruže financijska sredstva i da ostvare takve projekte. To je jedna od tema u kojima ćemo jako mnogo razmišljati, posebice za sljedeće programsko razdoblje, ali što se tiče ovog trenutno nadolazećeg razdoblja, tu će glavna uprava regio pružati tehničku pomoć i ustavskom na koje imamo ćemo pokušati mobilizirati one koji najviše žele surađivati međusobno. Te na posljedku, a mislim da je to glavno iskustvo iz tih političkih mjera što se tiče strategija za pametnu specializaciju, moram reći da mi na njih gledamo kao čak moguće najbolje polazište za regije u tranzicijskom položaju to nisu regije koje su jednake regijama koje već jesu u tranziciji. Mi mislimo tu više na regije, a znamo već koje su neke od njih, koje zbog e, svojih povijesnih ekonomskih sektora poput čelične industrije, tekstilne industrije, recimo, A i ako pokušamo anticipirati koje će biti buduće velike promjene u industriji, poput primjerice proizvodnja ugljena, proizvodnja ugljena će u idućih nekoliko desetljeća nestati, nesumnjivo, i stoga moramo vidjeti kako možemo pomoći tim regijama da se ponovno osmisle iz početka da razviju nove gospodarske sektore. Mi mislimo da je to veliki izazov. Vidimo da su mnoge regije već desetljećima e, u toj situaciji da se bore s time i da pokušavaju proizvesti tu reinvenciju, to ponovno osmišljavanje, a mi smatramo da strategija za pametnu specializaciju e, nam možda nude bolje polazište od svega onoga što smo do sad pokušali kako bi do toga došlo. I stoga želimo opet e, imati jedan natječaj za iskazivanje interesa za te regije koje imaju te, koje imaju ta obilježja. S time ćemo identificirati one regije koje su motivirane kako bi onda radile sukladno jednom takvom pristupu i mi ih mislimo iz komisije u potpunosti podržati. Sve službe će u tome sudjelovati koje imaju mm, neka stručna saznanja o tome i također mislimo pružati tehničku pomoć za vanjsku stručnost ako će to biti potrebno. Mi smatramo da su to ključne riječi u tom priopćenju o strategijama za pametnu specializaciju No mislim da je glavna e, pozadinska poruka ta da smo snažno uvjereni u to da ovdje pomoću kohezijske politike se nalazimo na tragu nečega što će imati velik potencijal za Europu kada se radi o izazovu e, industrijske tranzicije, o tom izazovu da dođe do tehnoloških promjena i da se onda te tehnološke promjene prošire e, diljem različitih ekonomskih e, sektora u Europi i da je to stoga nešto u što možemo onda dugoročno ulagati. Mislim da smo to uvjerenje zadobili i zbog toga što smo vidjeli koliko je entuzijastičan bio odaziv na ovo na regionalnoj razini i do koje je mobilizacije zbog toga došlo. To je, bi bilo dakle to što se ove prve točke tiče. Druga točka o provedbi programa tu nemamo toliko ohrabljujuće rezultate, moram reći. Zaprimili smo e, najnovije podatke i e, prognoze od država članica. To se je dogodilo tijekom srpnja. I ne mogu reći da smo jako sretni s onime što smo imali prilike vidjeti. Evo jedan francuski izraz ili Boar, ili dakle tu ima svačega. Ali ono što je jest ohrabrujuće je da stopa e, odabira projekata e, je u snažnom porastu. U proteklih 12 mjeseci 25% e, sveukupno, sveukupnih sredstava koje imamo za to razdoblje. Dakle, jedna četvrtina je ako mogu tako reći sada, rezervirana za e, projekte koje smo identificirali. Što znači da smo skočili sa stope odabira od 15% na stopu odabira sada od 40% u samo 12 mjeseci e, što se tiče cjelokupne omotnice. To bi naravno eventualno kasnije trebalo dovesti i onda do zahtjeva za isplatom i do konkretnih isplata. No, manje pozitivna strana u današnjoj raspravi je ta da kada se radi o konkretnim zahtjevima za isplatom sredstava, da i dalje primjećujemo da tu zaostajemo. Čak i što se tiče razdoblja 2007. do 2014. godine, a to je razdoblje koje nije na početku bilo jako dinamično. I ne mogu vam to ne reći, moram reći da će to dovesti do situacije gdje ćemo u Europskom proračunu 2017. godine imati odobrena sredstva za te projekte, ali ona neće biti iskorištena sve do kraja ove godine. To je žalosno. No, eto, to je ta situacija u kojoj se nalazimo. Dakle, postoji taj postupak eh, kojeg moramo ubrzati što se tiče konkretnih zahtjeva. To je nešto što još iščekujemo. Što se tiče uh, urbanih i inovativnih aktivnosti, tu da mogu reći da smo mi Europskom parlamentu i vijeću poslali nacrt uh, delegirane uredbe kako bismo na taj način proširili cjelokupni rok e, za inovativne projekte u tom dijelu urbanih aktivnosti za projekte koje smo već izabrali. To nije retroaktivno, to će vidjeti i za sljedeće natječaje. Idući natječaj je u studenom, ali Uvjereni smo zbog e, onoga što smo dobili kao feedback od e, onih gradova i onih e, gradskih područja koji su bili uspješni tijekom prvog natječaja i koji sada provode konkretne inovativne projekte, da je razdoblje od tri godine pomalo prekratko ako želimo za E, izvesti sve zaključke iz tih e, projekata, a posebice sve zaključke što se tiče o mogućim e, ponavljanjima tog mehanizma ili korištenja tog mehanizma negdje drugdje. Stoga je to ono što predlažemo pomoću tog nazvata za delegiranu uredbu, da dakle imamo sada umjesto tri godine, četiri godine kao rok, kao najdulji rok za E, valjanost projekta. I što se tiče komunikacije, htio sam e, vas obavijestiti o aktualnom stanju stvari. Kao što znate, imamo zajednički prijedlog za akcijski plan koji bi de facto bio interinstitucijski tekst u kojeg bi uključili države članice, Europski parlament, odbor regija, Poverenice Krecu i Tyson su to predložile u lipnju. S naše strane mogu reći da smo mi od tada radili na vlastitom planu i sam bih htio spomenuti da smo sada već e, dobro uznapredovali što se tiče sve ukupno četiri projekata. Prvi je e, vezan uz e, opću komunikaciju s javnošću. To je dakle nešto klasičniji primjer gdje bi imali e, kao glavni jasnu, e, naslov e, Europska unija ostvaruje rezultate u regijama. To je dokument koji je sada u završnoj fazi što se tiče pripreme dokumenta. Tu imamo taj zajednički napor komisije vezano općenito uz ulaganja do kojih je došlo uz pomoć e, europskih sredstava. To uključuje projekte koji se financiraju iz kohezijske, politika, naravno isto tako i iz EFSI-a. I moram reći da smo dosta zadovoljni zbog toga što su kohezijski projekti u toj komunikacijskoj kampanji bili vrlo važni. Dakle, evo, ponavljam, to se zvalo e, Europska unija ulaže. Primjerice, ako prolazite kroz zračnu luku e, Omičino, omičino dosta e, je značna luka, onda ste mogli to vidjeti. I ja sam to osobno imao prilike vidjeti, mogu reći da je taj plakat dosta impresivan i dosta uvjerljiv. Što znači da smo već ostvarili dosta veliku vidljivost za projekte koji se financiraju iz kohezijske politike putem ove opće komunikacijske kampanje, ali sada ćemo imati i e, jednu posebnu komunikacijsku kampanju za kohezijsku politiku pod tim naslovom Europska unija rezultate u regijama. Zatim ćemo isto tako se obratiti i mladima. Izabrat ćemo mlade veleposlanike koji će raspravljati o projektima iz kohezijske politike i koji će onda zatim putem e, društvenih medija komunicirati o tome e, direktno dakle sa vršnjacima. U idućih 6 do 12 mjeseci želimo organizirati i rasprave među građanima o kohezijskoj politici da vidimo što oni očekuju da kohezijska politika učini za njih u budućnosti. Odabrali smo partnera za to. To je Vijeće europskih općina i regija to je organizacija za koju svakako svi znate, a cilj je da sve skupa imamo 60 takvih e, dijaloga među građanima o kohezijskoj politici u idućih dakle 6 do 12 mjeseci. I na posljedku htjeli bismo osladiti i nekoliko partnerstva sa e, odabranim e, medijskim tijelima koji bi onda nešto vidljivije izvještavali o kohezijskoj politici u idućih 612 do mjeseci. Sada kada sam vam sve to rekao, moram isto tako reći da sam izvrto svjestan i sretan zbog toga što je Europski parlament, a i neki zastupnici u Europskom parlamentu e, što su vrlo aktivni upravo u ovom trenutku kada se svi zajedno mobiliziramo kako bismo povećali vidljivost i svijest o kohezijskoj politici baš u ovom trenutku. Hvala vam. Hvala vam na ovoj jasnoj, konkretnoj, strukturiranoj prezentaciji. Imat ćemo sada prvi krug govornika s koordinatorima. Kao prvo ću dati riječ gospodinu Van koji više od bilo kojeg drugog člana u našem odboru e, je jako napredan što se tiče pametne specijalizacije i što se tiče komunikacije. Hvala. Prije svega čestitam vam na ovom govoru o stanju Unije. To je doista nešto što očekujemo evo idućeg tjedna i provjeravat ćemo je li Juncker elokventan kao i vi. Vi ste bili jako jasni kada je riječ o ciljevima koji su pred nama. Neću se baviti sada svime time, ali nekoliko riječi o pametnoj specijalizaciji. Kada smo pregovarali o uredbi, znam kako su išle stvari sa kolegicom Hübner, Potom, eto preuzeo gospodin Han, dakle repozicioniranje naših politika u odnosu na novo gospodarstvo, novu socijalnu situaciju i uspjeli smo. To je moje pitanje. Tiče se teritorijalne dimenzije, ovih evropskih politika. S jedne strane tu je obzor 2020. koji dobro napreduje. i sve ove evaluacije pokazuju da se novac dobro troši, ali da se školuju profesori, studenti, ali u odnosu na gospodarstvo stagnira se. To su zaključci ovih evaluacija. To mi nedostaje u ovom vašem izlaganju, dakle, da ćemo uzeti u obzir posljedice dakle, obzora 2020 ili okvirnog programa 9, to je kao da govorite o sjajnom automobilu bez kotača. Kotači su upravo to zajedničko vlasništvo, ownership. Zato sam i rekao ovo na početku o stanju Unije. Potrebne su integrirane politike Europske komisije. I to je ono što mi želimo. Ako pogledate ove stupove u našim politikama, vidjet ćete da se tu, da tu puno lijepih riječi o pametnoj specijalizaciji. Ali u tom slučaju možete i malo promašiti cilj. Moramo vidjeti način na koji komisija radi, korak po korak, ali mislim da ovdje nedostaju neki elementi kada je riječ o evaluaciji, fali više integracije. To je glavno što sam htio reći. Drugo, komunikacija. Drago mi je da ste to spomenuli. Dakle, postoje jedna, preduvjeti dakle, za zajedničko djelovanje, za koheziju, Mislim da bismo trebali iskoristiti u priliku nove inicijative sa izvojednim financiranjem. Sve to kako bismo pokazali dodatnu vrijednost naših e, politika. Imamo jako puno projekata. Pomažemo ljudima, e, tvrtkama, nudimo prilike. Na neki način što pada u drugi plan i onda ispada da Europa ne postiže dovoljno. Neka ta zvijezda. Ljudi trebaju sudjelovati u projektu i osjetiti da su dobili nešto od toga. Drago im je da sudjeluju u Erasmusu i tako dalje. Dakle, toliko je puno građana kojima bi trebalo osnažiti da govore i zato mislim da bi ova inicijativa koju ste spomenuli doista mogla biti sjajna. Evo, za kraj, zajedno sa kolegom Miltenburgom, Rekli smo, pomozimo onima koji dolaze sa novim načinom razmišljanja o tome kako integrirati nove projekte u Europi, poput inicijative Vanguard. Dakle, ajmo objediniti stvari. Da govorimo o industriji 4.0 i slično. Ako nemamo novac na evropskoj razini, EFSI kaže, ha, to nije dovoljno konkretno, a ako nema tvornice, mi nećemo uložiti jer projekt nije konkretan. Ali tu nešto nedostaje, dakle, na najvišim razinama. Vi ste to spomenuli. Mislim da bismo trebali pokrenuti inicijativu sa onima koji su spremni to poduzeti. Stavimo ih u brzu traku. Zbilja mi je dosta situacije da imamo dakle ovu rezervu od 21 milijuna. Imamo zemlje koje su već potrošile 95% dodijeljenog novca i ne mogu doći do te rezerve. Imamo dakle takvu situaciju. Oni bi trebali ići korak dalje. najslabiji je onaj koji određuje ritam i to nije način na koji se trebaju raditi stvari. Oni koji su dobri primjeri, oni bi trebali ići u brzu traku i to bi doista htio uspjeti postići, podržati onima koji, one koji u tome uspijevaju. Merci beaucoup pour le groupe socialiste. Hvala vam lijepa. U ime kluba zastupnika socijalista, je li još ovdje prisutna Elena? No. Okay. Le groupe ECR souhaite-t-il intervenir Non plus. Pour ALDE. Evo, izvolite, zastupnik Miltenburg u, klub, u ime kluba ALDE. Hvala. Hvala našem gostu. Ja sam zadovoljan delegiranom aktu, delegiranim aktom koji se bavi inovacijama u gradovima. To je povezano sa urbanom agendom. Nadam se da ćemo vidjeti njezin nastavak. Da će se to odnositi na razdoblje nakon 2020. sa još više financijskih sredstava na raspolaganju, zato što se gradovi trebaju nositi sa čitavim nizom izazova. Potom komunikacija, radni e, dokument, dakle, o inovacijama, to dokument koji dolazi u dobrom trenutku. Kao što ste i sami rekli, strategije sa inovacije za pametne specijalizacije koje smo tražili 2014. Donose neke nove koncepte, ali zabilježili su uspjeh. Tu je vrlo do razvoja inovacija u regijama. Mm, i tu doista treba dovesti do rasta realne ekonomije. Tu trebamo nastaviti u razdoblju nakon 2020. A važno je ono što je rekao kolega Van Nistelrooy. Doista mogu podržati ono što je upravo ovdje objasnio. Imamo situacije, da imamo dobre projekte kojima prijeti da neće dobiti sredstva iz EFSI-a. Neki projekti su preveliki, ne odgovaraju prekograničnim programima i za takve slučajeve treba pronaći adekvatna rješenja. Dakle, Interreg Europe, njegov nasljednik, bi trebao dati e, prioritet fizičkim ulaganjima. 15% raspoloživih sredstava bi se moglo iskoristiti i u nekom drugom sektoru. Dobro, možda 15% premalo, ali trebalo bi biti više fleksibilnosti u tom eh, programu za razdoblje nakon 2020. Potom imamo članak 70 u zajedničkoj uredbi koji govori upravo o tim stvarima. Tu su potom, tu dakle i pripremno djelovanje kako bi se omogućili kako bi se omogućili investicije poput projekta Vanguard, to su novi industrijski koncepti ili pritom ili nešto poput 3D printanja i slično. I nadam se da će komisija omogućiti ovdje, da će stvoriti odgovarajuću financijsku potporu za razdoblje nakon 2020. kako bi omogućilo, kako stoji dokument ovu međuregionalnu suradnju i proizvodnju dodatne vrijednosti, jer Europa treba doista igrati ulogu u ovoj utakmici koja se održava na globalnoj razini. Hvala lijepo u ime kluba Zelenih, zastupnik grope. Pirmininkė, ačiū gerbiamas direktoriu, iš tikrųjų buvo smagu užgirsti. Hvala lijepo, gospodine, gospodinu ravnatelju iz Revizijskog suda, e, pardon, gospodinu ravnatelju na vrlo zanimljivim idejama, kao i provedbi, dakle, gospodinu Marku Lemetru iz Europske komisije. Ta strategija koju ste vi, gospodine Lemetr, ovdje predstavili, ova pametna strategija financiranja, nije još skroz dovršena zapravo, nije skroz dorađena. I možda bi nam trebali više vrlo jasnih i preciznih informacija kako bi i mi mogli bolje razumjeti cijelu vašu strategiju i kako ste to zamislili i na taj način mogli bolje pitanje postavljati. A ko te preciznije informacije bi mogli zatražiti gradovi ili lokalne jedinice samouprave. Kad biste vi imali u krajnjoj liniji sve informacije, vjerojatno i vama puno podataka nedostaje, ali kad biste imali sve onda bi vjerojatno i to s nama podijelili. Ja se recimo prisjećam uvijek u ovom kontekstu jedne litavske regije u kojoj se upravo vrši demontaža i stavljanje sve funkcije jedne e, stare nuklearke. Tamo vlada danas velika nezaposlenost u toj regiji u kojoj je nekad, u nekad e, bilo jako puno posla, ljudi zaposleni, i koja čak ima jako dobre preduvjete za razvoj recimo. I dalje imamo puno stručnjaka tamo i dalje imamo jaku informatičku osnovu, da tako kažemo. inače je informatički gledano tamo sve dobro povezano, dobro opremljeno i ljudi su upućeni. Ali unatoč tome je velika nezaposlenost. Vi ste naime spominjali ovdje kako niste zadovoljni s obzirom na to kako se koriste sredstva koje Evropska unija stavlja na raspolaganje. Međutim, mislimo da bi kod, se kod svakog okvira financiranja, kako god on izgleda, nas se uvijek e, konfrontira s činjenicom da sve kasni, da se programi ne implementiraju kako treba i sve kasni. Međutim, izrada Čak i kad se pripreme dobro odrede, još uvijek provedba kasni. Pa me sad zanima što će komisija u vezi s tim poduzeti, jer vidite, zbog toga i naše gospodarstvo jako pati. Pogotovo kad recimo siromašnije regije na razdoblje od 3 do 4 godine ne dobivaju nikakva financiranja. I onda recimo ljudi po 2-3 godine ostaju nezaposleni. a onda kad preostane samo još dvije, tri godine do isteka programskog razdoblja, sve se mora raditi e, užasno užurbano i obično onda ne bude ni najbolje. I mi mislimo da zbog takvih situacija i takvih kašnjenja stradava i vjerodostojnost Evropske unije. Možda bi trebali drugačije kompletno zamisliti oblikova taj okvir za financiranje sa drugačijim rokovima. Zatim, u kontekstu svega onog što ste govorili, ne smijemo zaboraviti ni Brexit i njegov utjecaj na izvore financiranja. Mi bi voljeli da nam komisija vrlo jasno kaže kako namjerava sve ove razlike u budućnosti umanjiti. Hvala lijepo. Ime kluba FDD Roza D'Amato. Hvala vam. Hvala gospodinu glavnom direktoru što je ovdje. Mene zanima razina provedbe dakle, kohezijske politike za razdoblje 2014-2020. Zanima me i komentar o provedbi ovih programa u Italiji. Mi smo iz glavne uprave za proračun dobili e, privremena izvješća, dakle, koje su sa datumom 30. lipnja 2017. Ima tu dosta problema. Tri i pol godine od početka financijskog razdoblja i pred 72 milijarde koje su dodijeljene. Dakle, tu EU financira sa 42 milijarde, ukupno su isplaćene 3,9 milijardi. Postotak e, plaćanja je na najnižim razinama, govorimo 16,21%, to daleko ispod prosjeka koji je oko 24, gori od Italije samo su Cipar i Malta. Pravilo N plus 3, dakle daje se godina dana više administracijama, da obave svoju financijsku zadaću, međutim ne bismo htjeli vidjeti ono što se događa pred svakim krajem financijskog razdoblja, da se stvari strašno ubrzaju pred kraj razdoblja i tu onda ne dobivamo točne podatke više. Potom ista ta glavna uprava nam je dala potvrdu dakle o situaciji vezano uz 172 milijuna eura vezano za prethodno financijsko razdoblje do 2016. 116 dakle milijuna je ovdje upućeno Siciliji za razvoj turizma i čekamo vidjeti hoće li doći do izmjena za u budućem razdoblju. Zanima nas kako glavna uprava regio kakav se odnosi prema ovoj slaboj, slaboj stopi iskorištenosti od strane Italije, te kakva je situacija sa ovim konačnim izvješćima za prethodno financijsko razdoblje, dakle ono do 2016. Došli smo do kraja predstavnika klubova. Dajem riječ kolegi Luižu se u Moskovu. Izvolite, imate riječ, onda će naš kostur govoriti. Eh, eh, Hvala vam. Pozdravljam e, priopćenje koje nam je iznio glavni direktor o e, pametnoj specijalizaciji, ali bih također htio i pozdraviti rad Europske komisije što se tiče priopćenja od e, srpnja ove godine što se tiče strategije o pametnoj specializaciji. Taj dokument ukazuje na to koliko nam je potrebna jedna takva strategija, gdje bi onda svaka regija mogla odrediti svoje vlastite konkurentne prednosti i na taj način odrediti se prioritete za ulaganja. U tom smislu Najudaljene regije također mogu učiniti isto, vidjeti kakva je njihova posebna situacija što se tiče energija, bioraznolikosti, očuvanja okoliša, razvoja, kako bi imali održiv razvoj e, i e, dovoljno radno mjesta. Ali što tome, gospodine glavni direktore, želim vam reći isto tako koji je jedan od definiranih izazova e, od strane Europske komisije u tom priopćenju. Jer svakako je važno potaknuti međuregionalnu suradnju na razini Europske unije, ali vam moram reći da bih htio također vidjeti u tom priučenju i da se kaže da je potrebno e, pojačati tu suradnju i na širem području. Evo primjerice, e, prekomorska francuska područja kod e, Amerike ili u Pacifičkom oceanu su susjedi tih velikih kontinenta i stoga imaju veliki potencijal što se tiče njihove suradnje s tim kontinentima i taj potencijal još uvijek nije iscrpljen. I stoga bih rado da se i ta međuregionalna suradnja e, oblikuje na taj način da ona nadilazi same europske granice, granice Europske unije. Hvala vam. Hvala ti lijepa, Louis Josef. Gospodin Novakov. Hvala. Gospodine Lemetre, hvala vam što ste danas s nama. Jasno ste nam je govorili o složenoj temi to doista uvijek pomaže, naročito kada govorimo o koheziji. Dosta je pitanja postavljeno, dosta je tu izrečeno o pametnoj specializacije. Ja bih vam dao drugu perspektivu. Ne možemo izbjeći raspravljati o budućem financijskom razdoblju. Brojne lokalne regionalne vlasti se pitaju kako će to izgledati za razdoblje nakon 2020. Što mislite o mogućnosti da se oslobođena sredstva da zadrže, da se ne šalju natrag državama članicama? drugo, kako ocijeniti korištenje jedinstvenog pravila kada je riječ o pet fondova, sve radi pojednostavljivanja i boljeg zakonodavstva kada je riječ o području kohezije. Ja sam mogao čuti vaše mišljenje još prije nekoliko mjeseci ali evo radimo u dinamičnom ambijentu. Mislim da bi to bilo korisno. Hvala lijepo. Merci beaucoup. Je souhaiterais également euh, faire quelques observations. Hvala. Ja bih iznio nekoliko primjedbi vam postavio jedno pitanje. Prva primjedba. Jasno je da je ova razina apsorpcije dosta slaba i da to je problematično. E, baš u ovom trenutku kada se postavljamo pitanja o regionalnoj politici i sada u ovom trenutku kada postoje mnogobrojne neizvjesnosti što se tiče razdoblja nakon 2020. godine. Dakle, to znači da imamo problem sa kontekstom i sa e, trenutnom atmosferom. I kao drugo, još uvijek nismo izveli zaključke iz prošlosti. Ja sam član također i u odboru za proračune mi vidimo što se tiče proračuna za 2018. godinu da imamo pad u brojkama, a znamo opet da će u idućih nekog godina nam u velikom broju pristići zahtjevi za isplatom i da bi se opet moglo dogoditi da imamo krizu sa plaćanjima i još uvijek nismo našli stabilno rješenje koje se od nas traži. Dakle, ne, e, nismo još e, došli tih e, zaključaka iz prošlih iskustava. Zatim, što se tiče 2019. godine, zanima me jeste li zabrinuti već sada zbog tih sredstava koja će biti potrebna i jeste li već sada došlo do zaključka da će biti potrebna značajna financijska sredstva u toj godini. Evo, sad ću vam dati riječ. Pokušao sam biti što kraći kako biste imali što više vremena da na pitanja. Hvala vam. Uh, um, uh, Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, puno vam hvala na ovaj vrlo raznolikom popisu tema koje ste ovdje načeli, pitanja koje ste postavili, a sve to skupa je vrlo, vrlo relevantno i rekao bih da zapravo spada u one malo teže stvari kojima se danas bavimo. Dakle, odnos na pitanja se odnose na one malo teže, kompleksnije stvari. Gospodin Nistelroj je postavio vrlo teško pitanje. Kad je povezao obzor 2020 i kohezijsku politiku i stavio ih u jednu direktnu relaciju. Od mene ovdje nećete čuti da bilo što preferiram, to sigurno nije ni moje mjesto ni zadaća, ali slažem se s vama u onom što vidim ili smatram jednim razumnim i optimističnim čavajućim načinom napredovanja. Upravo sam došao sa ručka sa, gdje sam Naime, prije ručka sam na visoko rangiranoj skupini koja se bavi tržišnim natjecanjem, upravo to prezentira. Bio sam jako, jako iznenađen kad sam čuo da te ljudi koji se bave konkurentnošću Evropske unije, kako oni reagiraju na to kad čuju šta se događa na terenu u Evropskoj uniji. I u cijelosti zapravo spoznaju koliko je imperativno da imamo inovacije i da pritom i zastupamo kod inovacija onaj postup, pristup od nas, terena, s baze prema gore. Jer upravo ti ljudi, poduzetnici, ljudi koji rade operatori na terenu, oni su ti koji trebaju u tom sudjelovati i koji e, trebaju zapravo biti usko vezani za taj cijeli postupak inovativnosti i ako hoćete razvoja i to je taj dio pametne specijalizacije na koncu konaca su oni ti koji će ekonomiju modernizirati ili neće a ako ne bude onda ćemo svi zajedno platiti cijenu toga što nisu uspjeli na njima je, oni to trebaju provesti mislim da imamo veliku potrebu općenito za pristup od baze prema gore, pogotovo recimo za primjenu, kod primjene svake nove tehnologije. Spomenuli se, mislim da je to živa istina što ste rekli, dobar primjer, a vanguard, vanguard tehnologija. Kad imate malo konkretnije želje, recimo kad gledamo 3D tehnologiju i proizvode primjerice ili recimo pokušavamo napraviti jednu tvornicu koja služi demonstrativno da se pokaže opće 3D tehnologija. A 3D tehnologija je nešto što ima ogroman potencijal za sve sektore ekonomije. To nije specifično razvijeno samo za jedan, jedno područje. To je upravo one vrste tehnoloških disruptora koje postoje, ali ujedno i obećanja koja se pojavljuju i koji govore i zapravo nose potencijal obnove različitih sektora. To je takva jedna stvar. A to apsolutno može pomoći pametnoj specijalizaciji i pomoći da se to integrira u proizvodne procese. Evo, daću vam primjer recimo sektora obuče. Mislim, prije deset godina je uopće proizvodnja obuće, na to se gledalo kao da je sad u konačnim, u konačnom stadiju agonije pred kraj. Jer ste s druge strane imali cipele koje su dolazili iz Kine, iz Vjetnama, jeftine i svakakve. Smatralo se da će oni nestati kod nas proizvodnja obuvala i obuće. I šta se dogodilo recimo kod najvećih proizvođača obuče za Europu i unutar Europe desetljećima najveće prije nego što je krenula ta da kažemo azijska invazija. Mi recimo bili su u Španjolskoj ili u Portugalu ili Italiji. Evo šta se dogodilo. Među vremenu su ti sektori koji smo gotovo otpisali, danas im ide relativno dobro. Zašto? Zato što su ponovno sami sebe Ismislili Drugim riječima, toliko su se modernizirali da su se pomakli u cijelom proizvodnom e, lancu na gore. I a kako su to postigli? Usvajajući upravo ove najnovije tehnologije, među kojima i 3D tehnologiju. To su ti koji prekidaju, distrupiraju nešto staro i počinju s nečim novim. I tu su skočili u tom lancu jako visoko. Dakle, vidite, mi ne smijemo ni te tradicionalne sektore jednostavno otpisati i reći oni će svi propast. Jer Kina, Azija ili ne znam koja je tako velika konkurencija, oni više ne mogu. Svi se trebaju prebaciti na nove tehnologije, big data, znanost, e, molekularne biologije, ne znam šta još. Ne, ne, ne trebamo ih otpisivati, to nije točno. Ali da bi oni opstali, da bi se ponovno kompletno reorganizirali, modernizirali, potrebno je da imamo taj pristup od baze prema gore. Jer ti ljudi koji su u bazi će primjenjivati nove tehnologije i to izmijeniti a to je nešto što obzor 2020 zapravo ne može. To nije nikakva kritika obzora 2020. Obzor 2020 ja sam program, ali ne za ovo. On jednostavno ne pokriva tu funkciju, ne ispunja. Ali naravno, ja sam pravi vjernik koji vjerujem da treba naravno i pristup od ozgo prema dolje potreban, recimo kad donosimo okvirne programe i ostalo. I to što ja uvijek onda naglašavam, pritom jedno i drugo je potrebno. Potrebno je komplementarnost i od ozgo prema dolje i od baze prema gore. I tu se ja uopće ne želim to dvoje uspoređivati i najmanjih isključivati. Oboje je potrebno. Oba pristupa su bitna. I onaj od ozgo dolje i ovaj od baze dolje prema gore. A sad o avangardu. Nisam bio svjestan da ste razmišljali o tom da predložite pripremne aktivnosti koje bi mogle naravno služiti boljem prijemu i primjeni da kasnije. A koji je naš sustav inače ocjenjivanja? Kako ide stupnje, kako ide kod nas to u stupnjevima? dakle drugi do izvrsno. Drago mi je da ste to spomenuli jer ja ću to još pogledati. Ali moram ipak dvije stvari u vezi s tim iznijeti. Prvo, kao što sam već rekao, imamo jedan nedostatak, manjak u našim instrumentima i taj manjak, tu rupu moramo zatvoriti za budućnost. I sad ja vidim dva načina kako to možemo učiniti. Mislim da ste vi oba spomenuli, gospodine Miltenburg. Prvi bi bio da krenemo prema jednom ekstrateritorijalnom načinu pristupa. Imate dakle nekakva stvari koje su na središnjem razini i središnjem nivou dostupna, onda se onda ovaj, to sve prenese na skupine regija i na različite teritorije. Onda bi tu bila mogućnost financiranja zadana. Vrlo jednostavna i zapravo privlačni način pristup. Drugi bi bio ostaviti sve na ovaj decentraliziranom način različitim, prepustiti različitim akterima i zatim da se to ipak olakša, koristi se neke iznose koje su vam na raspolaganju u okviru europskih regionalnih e, programa i to onda koristite za svoje teritorijalno kod sebe. Mi razmišljamo o te dvije opcije za budućnost. I onda moja druga primjedba se odnosi na ovaj trenutak sada i to ovdje. E vidite, sada, ovdje, smo mi upravo počeli proces trijaloga o omnibus uredbi. Komisija nije dala nikakve prijedloge da se izmjeni članak 17. koji ste vi spominjali. Ali, nemam još dogovora između parlamenta i vijeća o omnibusu, a možda je to nešto o čemu bi još mogli zajedno razmišljati. Jer možda bi to bio sada pravi trenutak da se olabave sve ove ograničenja i prepreke koje postoje i koje koče ovo korištenje dio vaših operativnih programa za rashode koji su izvan vašeg geografskog područja. Sve troškove izvan vašeg teritorija. Ja sam to već rekao, to je stvar o kojoj bi trebali razmisliti. Ne mislim da je danas problem onih 15%. Nije u pitanju granica. Danas je problem to što bi od regija se očekuje da daju garancije o tome, pribave garancije kako se novac dobro troši i ide u pravo mjesto. A za to imaju onda posebne posrednike i mislim da je to prilično zastrašujuće. A osim toga mislim, <laughs> i sasvim jasno da moramo i te politike spoznati i priznati jer vidite kao neko ko donosi odluke jako je teško to priznati, ali mora se priznati i da novac ide na neke druge stvari namjenski i ne na ono što je, što se prvotno mislilo. Međutim, možda bi ipak trebali razmisliti da regijama ne dajemo previše e, mogućnosti za ispriku. Spomenuli ste i urbanu dimenziju i općenito budućnost u tome, u urbanizaciji. Jako važna tema za nas, jako važna. I dalje jako puno investiramo u implementaciju agende o urbanizaciji, buduće urbanizacije Evropske unije, njenom razvoju. I mislim da moramo ponovno dobro razmisliti kamo ćemo dalje na tom području. Evo, mi smo imali onaj pristup prema članku 7 sa 5% minimalno namjenskih sredstava. A sad moramo vidjeti kako ćemo zapravo pristupiti i uopće kako ćemo tretirati mogućnost kako da damo gradovima više ovlasti kako da ih osnažimo za budućnost, jer perspektiva je tu, jasno, o razvoju gradova. Gospodine Rope, strategije pametne specijalizacije. E, vi ste se pitali da li su ljudi dovoljno upućeni u to, da li dovoljno znaju. Ja se nadam da da, ali sasvim sigurno na kraju krajeva to ovisi do koje razine je ta strategija sama razvijena, dakle da kako visoko ide. U pitanju Litve, koliko ja znam, postoji samo jedna nacionalna strategija, jer kao što znamo, li sami ste rekli, Litva je jednako jedna regija. Dakle, tu postoji u Litvi jedan nacionalni proces eh, ovih raznoraznih poduzetničkih inicijativa, dakle povezivanje jedna nacionalna okvir inicijativa u kojoj se onda javna administracija povezuje sa privatnim sektorom, sa poduzetnicima i privredom, a onda oni svi skupa sa znanošću i sektorom za razvoj i naravno uz nadzor i involviranje civilnog društva. Naravno, ali budući da se to događa na nacionalnoj razini, prema nacionalnom planu, onda neće baš svako u zadnjem selu to sve znati u tom moći sudjelovati. Međutim, e, taj proces je jako bitan i bitno je da to organizacijski riješi i da se onda taj proces jako važan da on ide dalje i onda da dopre do svega, do svih jer vama je potreban dakle jedan transparentan, dobro organiziran proces. I onda će svi postići da svi ljudi koji trebaju znati za tu strategiju to zaista i budu znali jer napokon svi bi trebali sudjelovati u tom procesu razmatranja, tom refleksivnom procesu kako bi se na kraju usvojila ta strategija pametne specijalizacije. A na kraju, kao što sam već rekao, to je ipak u odgovornost ovih upravnih tijela. Oni bi trebali investirati svoje novce u inovacije koje su predviđene i ne, neizbježne, nužne za takvu strategiju. I u normalnoj situaciji bi oni trebali imati uvijek u svemu se referirati upravo na te strategiju pametne specijalizacije, što god da rade. To bi moralo ići kroz sve sektore. To bi bio onaj najizravniji prirodni način da se onda svi upute u tu nacionalnu strategiju pametne specijalizacije i da doista sudjeluju u toj ravno raspravi i to prihvate. I to najkasnije u do one faze kad se počne raspisivati javni natječaj. Osim toga, vi ste prespomenuli ovaj primjer zatvaranja jedne stare nuklearke. To je jako relevantan primjer i upravo je on u vezi s onim o čemu ja govorim. Dakle, zašto bi mi htjeli koristiti strategiju pametne specijalizacije? Prvo, kod takvih situacija. Ovo bi trebala biti onda nova polazišna točka za jednu novu gospodarsku transformaciju. Ja sam već e, spomenuo onaj primjer regija nekad, gdje se nekad vadio ugljen. Jer kao što znate, vicepredsjednik komisije Šefković je puno priča o toj temi, dakle taj predmet je stvarno ne samo tematiziran, nego učinio vrlo vidljivim. I onda je upravo prikazao to usporedno s vašim slučajem. Šta se u tim regijama događalo i kako ih je pametna specijalizacija izvukla. Ali u vašem slučaju, kod jedne regije Litve, ta zatvaranje nuklearke bi možda zahtijevao jednu specijalnu e, strategiju koja bi bila više lokalnog karaktera, koja možda za sad ne postoji, ali naputuje. Zatim govorilo se ovdje o brzini implementacije i što ćemo u budućnosti raditi. Da li doista, da smo doista izvukli pouke i svega onog do sad i tako dalje. Mislim da je danas ona dimenzija koja nas najviše uznemirava u stanju u kojem se nalazimo, upravo činjenica da smo što će možda i predsjednik komisije Juncker i spomenuti u svom govoru o stanju Europske unije. Dakle, činjenica da smo vrlo blizu odlučujuće zapravo rasprave koja počevši već sa onom ovom raspravom koja se vodi već u samoj komisiji, o tome kako će izgledati sljedeći višegodišnji financijski e, okvir, da li će to razdoblje biti od 7 godina, kako će izgledati, kamo će ići novci, kako će se rasporediti i tako dalje. Kojim se instrumentima kanimo koristiti tako. Mi tu se krećemo možda polako, mnogi nas kritiziraju da imamo previše novaca koje dijelimo i raspoređujemo, ali E, to je ono što me jako razlošćuje u ovom trenutku, ali to su stvarno sad vrlo smo blizu došli do tih odlučujućih faza kad ćemo početi s konkretnim prijedlozima. I to je vrlo bitno za one sve i kad će doći recimo zahtjevi za isplatom svega onog što se sada odvija i što se sad realizira u operativnim programima. Vjerojatno od, od 2020., 2021., 2022., 2023 tad će doći na naplatu. I to u trenutku kada Unija više ne bude imala 28 nego samo 27 članica. I da, naravno da nas to čekaju različiti problemi i s tim računamo. Sad ste nas u tom kontekstu pitali jesmo dovoljno pouka izvukli iz prošlosti. Jesmo, jesmo. I vjerujte, sve ono što ovdje zapravo ne ima nije bio dio naših prijedloga. I mi smo toga znam, vrlo svjesni, jer mi smo zapravo htjeli da isplate, da plaćanje idu puno sporije u ovom razdoblju. Vijeće je htjelo da idu plaćanje sporije. A ono što ja vidim, da je trenutni okvir, da nam taj trenutni okvir, dakle, nameće jednu disciplinu nulte stope, ako hoćete. Ako, dakle, uzmete sve ovo plaća, plaćanja unaprijed i sve faktore kad uzmete ono za ostatke koje smo imali, uvijek se svodi na to da imamo razdoblje plaćanja N plus 3, a sad će biti N plus 4. Dakle, kad istekne zapravo cijeli višegodišnji okvir, onda još tri godine ili čak četiri dok se zatvore ti programi realiziraju do kraja dok sve isplate onda naknadno odu. I to je za mene vrlo jasna pouka za budućnost. Vidjeli smo kako to ide. I e, mislim da niko to neće zaboraviti i sad kod razgovora o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Mislim da je to i Europska komisija jasno rekla u svom dokumentu o budućnosti europskih financija. Rekli su da tražimo puno više discipline. I to je sigurno jedna vrlo važna lekcija koju ako nismo do prije naučili moramo iz ovog sadašnjeg financijskog razdoblja pokupiti i naučiti. Moramo pokušati glatko proći jednim umjerenim tempom bez zaostataka od točke A do točke B, dakle kroz cijele razdoblje financijskog e, okvira, a ne da imamo prekide. To mora biti sve kontinuirani proces. Imate dakle projekte koji se pripremaju, idu svojom osi, imate druge projekte paralelno koji se odvijaju iz bivšeg razdoblja, E, razdoblja, kako se oni završe, kako se oni likvidiraju i kompletno dovrše, odmah glatko nastavlja idući projekt. I tako to paralelno teče bez zastoja i prekida, bez nagomilavanja i tako dalje dugova. Naravno, svi smo svjesni da moramo stvari simplificirati, pogotovo načine isplata, ali sve u svemu nećemo ponovno otkrivati toplu vodu. I moramo svi zajedno samo smisliti kako ćemo izvući korist iz jednog onog zamašaja koji imaju naši projekti u jednom trenutku kako bi onda mogli odmah glatko nadovezati iduće projekte na to. I to će biti puno bolje za samu ekonomiju, kao što ste i sami rekli. Jer nećemo imati tu dvije, tri godine čak e, pauze, prekida, pa onda ponovno se zalaofavamo za iduće projekte, iduće faze. Mislim da smo taj E, to jasno rekli u našem dokumentu o budućnosti europskih financija koje smo već objavili kao komisija. Mi smo odlučni da stvari tu popravimo, a ostalo će doći i Junckerovom govoru i ostalom. E sad, pitanje je bilo u vezi sa Brexitom. Mislim da ste govorili o statističkim e, posljedicama i učinkom po statistiku samog Brexita. Mislim da smo mi već rekli da će statistički učinak Brexita biti da će evropski BDP po glavi se smanjiti za otprilike 1%. Ne, nije nešto bitno e, gledajući na statističku statističke učinke. I vjerujem e, da ćemo i u našem izvješću o kohezijskom, onom trogodišnjem izvješću koje e, početkom listopada izlazi, dakle bit će objavljeno. Mislim da ćete u tom izvješću imati, to će biti oko 300 stranica dugo izvješće, dakle imat ćete što čitat, ali mislim da će i ta informacija biti u tom izvješću, dakle ne očekujemo neke bitne pomake niti potrese. Gospodine Mato, trenutno vam ne mogu dati nikakve jasne informacije o procesu samog zatvaranja, zaključivanja i okončanja i sad čekamo još e, da nam zemlje članice dostave svoje konačne informacije do ožujka. Imamo još pet mjeseci, da tad ćemo sve to temeljito izanalizirati i odaslali smo već pisma kojima pozivamo na zaključivanje, dakle ne svima za sve programe, ali za prilike njih možda pet, 6 a kod ostalih smo tražili razjašnjenja i dodatne informacije. To je ona faza u kojoj jesmo trenutno, što znači da ove godine nećemo zaključiti puno programa iz razdoblja od 2007. do 2013. Dakle, našeg prošlog financijskog razdoblja. Ja najveći dio očekujemo da će se zaključiti programa 2018. a onda najveći dio 2019. Ali onda se nadamo da ćemo do kraja 2019. biti gotovi sa tim zaključivanjima. Pitali ste i za informaciju o retrospektivnim projektima, možemo vam dati te informacije i naravno vas su najviše zanimali oni u talijanskim regijama. Da, bilo ih je puno takvih, posebno u Italiji, nemam vam sad konkretne brojke pri ruci, međutim to vam možemo lako dostaviti naknadno. Općenito mi se čini da vaše komentari zapravo ukazuju na i govore o stanovitim slabostima administrativnih kapaciteta. I mislim da, slažem se zapravo s vama, da tu trebamo nastaviti pojačavati svoje napore. Jer mi i doista se naprežemo da pružimo pomoć u izgradnji administrativnih kapaciteta. Pružamo tehničku pomoć, ali isto tako i kroz tematske ciljeve I gledajući na same činjenice, čini se da cijeli taj posao neće biti gotov u ovom razdoblju i da ćemo ga morati nastaviti u sljedećem razdoblju. Gospodine Moskur. Ono što ste vi pitali u vezi suradnje i općenito ako se da se ne ograničimo samo na geografsko teritorij, nego da se, to, to je isto nešto što će se pojaviti u našoj strategiji pametne spe, specijalizacije, upravo smo pri tome. Sad trenutno provjeravamo sadašnje stanje, dakle moguće kombinacije različitih fondova. Vidimo naravno da tu postoje i neke poteškoće i to vrlo konkretne možda znate e, više o tom konkretnom projektu o kom ste govorili. E, u pitanju je bio sustav za pročišćavanje e, vode. Saint Martin i Saint Martin bi trebao dati svoj dio financiranja preko fonda za ruralni razvoj, ali vidimo da to nije nikakav redovni problem, nego je to jednostavno takva vrsta projekta. Ali jedan dio se nekako drugčije razvijao i tu postoje razlozi za to. A tu su bile druge poteškoće u pitanju. A sad je sljedeće ovo regulatorni problemi, meni su oni uglavnom najvažniji, kod tih kombiniranja sredstava iz različitih fondova, ostajem pri tome. Naravno, mi smo do sad radili na jednostavniji način, ali kod zajedničkih projekata ćemo morati i tako raditi. Ako primjerice imate jedan dio teritorija koji spada u Europsku uniju, a s druge strane imate teritorij koji pripada nekoj trećoj zemlji susjednoj, onda je to isto opet problematično. I naravno to posebno pogađa naša područja u najudaljenijim krajevima jer ona najčešće ne, ne, ne, ne graniče sa Europskom unijom, ali i to ćemo riješiti kombinacijom fondova. A zatim, bilo pitanje o omnibus uredbe. Dakle, komisija je napokon dala svoj prijedlog, ali čini se da je vijeće jako, jako se opire i nevoljko je krenuti u tom procesu, prema tome sad je počeo proces trijaloga, postupak trijaloga, nadamo se da će se tu nešto izmijeniti. A je naš prijedlog je dakle bila naša početna ponuda, kao što kažete. A onda, ovaj, naravno, imam, ćemo nešto i u trijalogu isposlovati, Naravno, komisija se nada da će to biti brzo usvojeno jer čitava omnibus uredba se odnosi kao što znamo na popravljanje različitih proračunskih postupaka. Nadamo se što prije tom uspješnom završetku. Zatim, jedinstvena knjiga propisa, unificiranost svih propisa, da pogledamo ponovno na našom e, uredbu o kojoj smo govorili, o zajedničkim odredbama. Ali, mislim, to je sve skupa iznijeto u našem dokumentu o budućnosti financija i to nije još uvijek jasna pozicija komisije. Sve što je u takvom dokumentu za razmatranje, kao bazi za razmatranje, još uvijek nije naše konačno stajalište. Ali uglavnom naše ideje idu u tom smjeru kako je izneseno. I u to smo uključili ista pravila, dakle, i o državnoj potpori i čak i onim sredstvima koji idu preko obzora 2020 i zatim ako postoje bilo kakve razlike kod javnih natjecanja, nadmetanja, da se to kompletno onda e, izjednači u cijeloj Europi. I na kraju krajeva rekao bih da bi bilo mi jako drago da E, se javljaju takve, rizik, takve rizici po pitanju financijskih sredstava, bi to onda značilo da će se države članice mobilizirati, ali nažalost danas ako gledamo kakav je mehanizam načela N plus 3, ovako kako je sada sad uspostavljena, zapravo se tu radi o N plus 4 ili N plus 5 čak i tu nažalost ne vidim nikakav e, rizik da će doći do problema s tim financijskim sredstvima 2008. godine, što znači da još uvijek neće biti taj pritisak na državama članicama tada da E, opasno ubrzaju sa svojim radom. Hvala vam, gospodine glavni direktore, na ovoj raspravi koja je bila vrlo konkretna, vrlo dinamična. Siguran sam da je svim kolegama dopenjala da im bude jasnije koja su to pitanja s kojima se bavimo i s kojima ćemo se dalje baviti. Ja sam u vašem izvornom izlaganju čuo što ste rekli vezano uz onaj nacrt delegirane uredbe e, po pitanju provedbe urbanih inovativnih aktivnosti gdje se pokušava promijeniti taj rok sa tri godine na četiri godine. Kao što znate, Europski parlament ima tu mogućnost da uloži prigovor tome u roku od dva mjeseca ili da zatraži e, rok od dodatnih dva mjeseca za e, dodatno razmatranje. Svi kolege su zaprimili informacije o tome od naših službi, a čuli smo isto tako sada i objašnjenja od glavnog direktora te vam predlažem na temelju svega toga što smo čuli danas popodne da ne uložimo prigovor protiv toga i mislim da nema prigovora na to da ne uložimo prigovor na taj zahtjev. Eto, hvala vam gospodine glavni direktor i nadam se da ćemo se uskoro naći kako bismo opet vodili e, detaljnu raspravu. Hvala vam, vidimo se uskoro. Sada nastavljamo sa dnevnim redom. E, pričekat ćemo jednu minutu da nas neki napuste i zatim ćemo saslušati gospodina Hetmana kojemu zahvaljujem na tome što je strpljiv. On će nam predstaviti vrlo zanimljivo, vrlo važno izvješće vezano uz Europske snage solidarnosti i evo odmah vam predajem riječ.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 što se tiče europskih snaga solidarnosti, to je već naša druga rasprava na tu temu. Prošli put smo mogli o tome razmijeniti gledišta, imali smo i dokument eh, koji je predložila Europska komisija, imali smo dovoljno vremena da se svi upoznamo s tim dokumentom. Mislim da svi znamo o tome o čemu se radi i stoga to neću sada ponoviti. Već, već bi se htio osvrnuti na to kako za trenutni dokument i e, kako za amandmani podneseni na dokument. Neću ulaziti u svaki pojedinačni amandman, već ću vam samo reći kakva je općenito situacija. Kao prvo, dokument bi trebao odraziti ono što je nama važno, a to je lokalni i regionalni aspekt te mladi ljudi koji bi se mogli, mogli javiti na pripravništva i u volontersku službu. Dakle, to sve ima lokalnu dimenziju. Mislim da je važno da u tom dokumentu doista naglasimo taj lokalni i regionalni karakter Europskih snaga solidarnosti. Primjerice, kada se radi o situaciju koju tu spominjemo, dakle, financiranje i programe Europskih snaga solidarnosti, sve to treba biti e, dosljedno sa nacionalnim programima. To je prije bilo spomenuto samo u kratko, u jednoj točki, a sada predlažem da tu dodamo dakle i taj pojam lokalne i regionalne razine. Tu se radi o pripravništvu, volontarskoj službi na lokalnoj razini, kao što sam već rekao. Zatim, još jedan drugi element koji je također povezan sa ovom prethodnom raspravom u odboru i moram reći da je za mene to doista vrlo važna tema, naime, dobili smo prijedlog da raspodijelimo na 80 i 20% taj program, dakle 80% bi um, bio dobrovoljni rad, a 20% bi bilo pripravništvo i radne radna mjesta. Možda bi mogli te odnose još malo promijeniti kako bismo dali više manevarskog prostora upravo radnim mjestima. E, to je važno posebice zbog toga što imamo slabu e, stopu zaposlenosti, u nekim državama članicama imamo dramatične podatke, posebice unutar te starosne skupine koju smo definirali u dokumentu, dakle za osobe između 18 i 30 godina tu predlažem da više inzistiramo na radnim mjestima i da primjerice kažemo 30% tog instrumenta da kad bude tome posvećen. To je amandman broj 2. Zatim se mnogo ovdje u parlamentu govori o e, situaciji osoba s invaliditetom. Bavimo se isto tako i sa temom pristupačnosti za osobe s invaliditetom a Europske snage solidarnosti imaju isto taj socijalni aspekt, pa bismo možda na nekom mjestu trebali zapisati u dokumentu da se tu radi o osobama koje imaju invaliditet kako e, tu ne bi bilo nikakvih sumnji. Što se tiče amandmana broj 7, tu bih htio ukazati na to da je suradnja na projektima solidarnosti da e, će se ti projekti ograničiti na pet partnera Ja bih možda ograničio broj prekograničnih ili međuregionalnih partnera, ali ne bih htio ograničiti općenito broj partnera, jer će nam tek iskustvo pokazati koliko je e, optimalno imati partnera. To može biti samo dva partnera, ali mogu biti sedam partnera, i stoga ne bih sada već e, htio definirati taj broj. Zatim još jedan drugi aspekt koji, koji trenutno nedostaje u dokumentu, Na e, to bih se osvrnuo još e, u sljedećim fazama rada na ovom dokumentu. Tu se radi o jednoj praksi koja se nažalost pojavila. Moram reći nažalost i to u proteklih mjeseci i pol. Tu mislim na primjerice potres u Grčkoj, na otoku Kosu to je bilo tragičan događaj, tu je došlo do nekoliko smrtnih slučajeva, ali isto tako mislim i na e, prirodne katastrofe na jugu Poljske, dakle moje domovine. Načelno gledano taj instrument bi trebao vrijediti od lipnja. A ja bih rado htio naznačiti e, odgovarajućim službama u Poljskoj ili u Grčkoj da mogu iskoristiti ta sredstva. Dakle, da, to bude zapisano u dokumentu da taj instrument e, može poslužiti i prilikom e, prirodnih nepogoda. Pokazalo se naime da je trenutni sustav bio takav da su prekasno na teren mogli pristići dobrovoljci prema trenutnom načinu na koji stoji u dokumentu, to bi bilo moguće tek u veljači, dakle sljedeće godine. A zapravo nije važno koga se to tiče, tiče li se to starih osoba ili osoba s invaliditetom. kod takvih slučajeva možemo malo pričekati i biti strpljivi, ali kod prirodnih katastrofa je bitno hitno djelovati. Svakako treba e, dobrovoljce dobro zaštititi, ali bi trebali isto tako omogućiti da pomoć e, vrlo brzo stigne i da te osobe vrlo brzo stignu na to područje, jer je baš e, u tom prvom razdoblju nakon katastrofa pomoć tamo najpotrebnija. I stoga bih onda u sljedećim verzijama dokumenta htio ukazati na to koje su sve mogućnosti, na koji način se može iskoristiti, se mogu iskoristiti europske snage solidarnosti. Jer to prije nismo znali. I htio bih isto tako onda pritom reći koji su i autori tih ideja. Sada se veselim raspravi i nadam se da ću onda zaprimiti dodatne amandmane kolega i kolegica. i htio bih doista i čestitati predstavniku komisije. Dobili smo od Europske komisije dokument. I taj dokument je toliko temeljit i dobar da ga skoro uopće niti ne treba izmijeniti. Hvala vam. Hvala vam lijepa na izlaganju. moram reći da na taj način Europska unija može postići da ju ljudi zavole upravo e, pomoću ovakvih e, vrsta angažmana. Niste to spomenuli, ali e, odbor za kulturu je nadležan za to pitanje, a hvala vam što ste u vašem nacrtu stavili naglasak na lokalna tijela, na taj regionalni aspekt kako bismo onda s vašim prijedlogom ustvarili još jednu dodatnu vrijednost na prijedlog e, kojeg ćemo zaprimiti iz odbora za kulturu. U ime socijaldemokrata Elena je izvjestitelj u Sjeni. Hvala vam. Ovo tema je od velikog značaja. a kako bi se ovdje konsolidirala ideja subsidijarnosti, važnosti, integracija, priznavanja razlika, To u razdoblju kad imamo ove tendencije, nacionalističke tendencije koji se priklanjaju brojni mladi koji ne gledaju više na Europu kao na veliku mogućnost, već kao na jednu slučajnost u, u povijesti. Mislim da je ovo svima nama korisno da bismo promijenili tendencije u odnosu na ovaj sveobuhvatni pristup koji evo, e, želimo dati svim svojim zadaćama, one proeuropske. Međutim, imamo ovdje neke rezerve, ne vezano uz instrument, smatram da je on koristan, značajan i u budućnosti učinkovit. Naglasila bih potrebu da se točnije definira što je volontiranje. a što je ono što je povezano s aktivnim politikama rada. To je tema koja može dovesti do, neki, do, ne, do zabune, može neuravnotežiti sustav. oni koji će odabrati besplatno dati svoje vrijeme bi mogli malo bolje razmisliti. Riječ je upravo o ulasku na tržište rada. Dakle, nešto što je dobrovoljno djelovanje, dakle nema tu ugovora ili neke ekonomske koristi, postoje neki koji bi možda radije vidjeli evo na dijelu jednu priliku za rad, jedno uključivanje u svijet rada. To bi doista trebalo definirati onako kako bi trebalo definirati odgovornosti i organizaciju od strane država članica. Mislim da po tom pitanju odu dosta komplicirano. I zato bih htjela naglasiti važnost odgovornosti na lokalnoj razini. moraju biti informirani koje su potrebe u hitnim slučajevima i to se tiče svih dakle, aspekata u kojima bi mladi htjeli sudjelovati, je li to zaštita okoliša ili pomaganje starijim osobama. ga trebamo bolje razviti ovaj sustav, bolje ga izdefinirati. Mislim da je to evo, objektivno potrebno. Potom pitanje financijskih sredstava. Čini se da su sve ili gotovo sve da da proizlaze evo iz inicijativa parlamenta ili komisije. To će zasigurno stvoriti probleme, nedoumice. Upravo u djelovanju onih odbora koje vide da su im e, smanjeni proračuni. Dakle, to su još neke točke koje bi valjalo uraditi, postupci, modeli organizacije a sve unutar potrebe dakle da se mm, započne rasprava o ovim temama, ali pritom ne smijemo prešutiti one dijelove koji nisu dovoljno jasni. Hvala vam lijepo ime Cera. Naš kolega Slavomir Konzultovski. Szanowni Państwo, Hvala vam, gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Htio bih zahvaliti kolegi Hetmanu na nacrtu mišljenja. To je vrlo zanimljiva tema i e, većinom mogu i poduprijeti ono što ste vi kod ovog zanimljivog programa predložili da bude naš e, općenit smjer djelovanja. Više manje sam istog mišljenja kao i većina ovdje u ovom domu da je stvaranje europskih snaga solidarnosti prilika za to da pokažemo kakve su sve mogućnosti za dobrovoljni rad u Europskoj uniji. I ta misao da se poveća pozitivna konotacija Europske unije, da nam Europske unije je isto važan. sada vidimo da bi se ta mogućnost trebala otvoriti osobama koje su možda u teškoj situaciji, koje su, inače eh, izolirane iz društva, a i ono što ste rekli o osobama s invaliditetom, to također mogu poduprijeti. To je na neki način ispušteno suma kada se stvara ovaj instrument i možda bismo trebali ga više usmjeriti prema osobama s invaliditetom. To je vrlo važno kako bi doista svi ovdje vidjeli i osjetili e, važnost tog instrumenta. Zatim, e, da dobavni rad mladih ljudi bude e, sredstvo podrške nakon prirodnih katastrofa. To je isto tako možda dobro. Ovo je sada jedan poseban trenutak za to, uzevši u obzir sve ono što se događa trenutno u Karibima i možda je to zapravo i najdramatičniji e, slučaj gdje se može iskoristiti dobrovni rad i možda je to dobra prilika da se osobe uključe u to. To isto tako jača i svijest mladih ljudi. Mislim da je ovaj novi nacrt za Europske snage solidarnosti dobra, možda možemo e, tu i tamo ga još nadopuniti, nešto dodatno precizirati i zajedno e, možda i poboljšati taj dokument. Gospodin Hetman je već i tako nešto predložio sa svojim izmjenama i mislim da bismo i trebali tako raditi i stoga ćemo i mi e, iznijeti naše razmišljanje o tome. Ovako na prvi pogled moram reći da je to doista dobar dokument. E, nakon što sam ga poanalizirao sam došao do tog zaključka. Može će se kasnije javiti e, još po koji problem e, tijekom same provedbe što se tiče samih predsjednih informacija o programu, dakle kako da definiramo dobrovoljni rad. Možda bismo trebali još o tome pomisliti, pa i uzevši u obzir Erasmus+. Izvana se možda čini na to da je to samo dopremljeni rad za razliku od pripravništva ili za razliku od radnih mjesta. Sad ću zaključiti. Mislim da su Europske snage solidarnosti prilika za mlade ljude Sada se samo postavlja pitanje je li to najpogodniji e, oblik da se borimo protiv nezaposlenosti i kakva je zapravo situacija u državama članicama, jer su zapravo one e, tu u najboljem položaju, najbolje poznaju probleme e, što se tiče nezaposlenosti mladih, socijalnih pitanja i tako dalje. Mislim da moramo sve to dobro procijeniti i da moramo isto tako ukazati na sve mogućnosti e, koje postoje za provedbu programa i što države članice mogu s tim u vezi napraviti. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika ALDE, gospodin Takula ima riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju. Iako sam ja samo zamenski član u ovom odboru, sam sada u ovom trenutku izvjestitelj u sjeni u ime našeg kluba zastupnika, te mogu govoriti stoga na maternjem jeziku na finskom i stoga ću sada reći nekoliko riječi o ovom nacrtu mišljenja koji je doista vrlo dobar. Ovdje se polazi od e, vrlo važnih činjenica. Želimo e, razviti e, Europske snage solidarnosti kako bismo stvorili jedan instrument koji će pojačati solidarnost među mladim ljudima, kako bi se solidarnost živjela. Solidarnost nije samo riječ ili osjećaje, već se radi i o zajedničkoj odgovornosti, o aktivnostima, o akcijama s kojima se može izraziti onda ta solidarnost. Vrlo je važno da mladi ljudi mogu putem praktičnog rada e, osjetiti susjećanje jedni za druge i e, zajedno doprinijeti općem blagostanju. Društvo se tako jača, tako se jača i blagostanje. To nije nešto e, čemu doprinose samo administrativna tijela. Svaki pojedini građan bi trebao osjećati odgovornost za vlastiti život i za život drugih ljudi. I vrlo je važno da mladi ljudi mogu tome doprinijeti i da mogu učiniti nešto konkretno. Na kraju krajeva važno su samo dijela. Meni je pritom u tom nacrtu uredbe posebice zanimljivo da se tu radi o aktivnostima s kojima će mladi odrasli e, moći e, se sami pokrenuti i postati aktivni. Upravo sada se traži iskrena e, suradnja među ljudi i mogućnost da nešto podijele, nešto što će biti posebno. Svi smo vidjeli kako na dušnim medijima, na tradicionalnim medijima dolazi samo do toga da je važan sam pojedinac, da je, da je on na prvom mjestu, a tu se radi o nečemu drugome, o mladim ljudima i odgovornosti. I tu smo mi to oblikovalo jedan jednostavan instrument. Ja se slažem i s gospodinom Hetmanom kada kaže da bi e, te europske snage solidarnosti mogle biti vrlo važne na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, s te perspektive. I stoga je vrlo važno da tu još i dodatno ojačamo tu dimenziju. Htio bih zahvaliti gospodinu Hetmanu na dobrom radu i mislim da ovim nacrtom možemo doista značajno i poboljšati prijedlog za Europske snage slobodnosti. te još jednom zahvaljujem gospodinu Hetmanu na dobroj suradnji. Ovo je e, nešto jako pozitivno, jako pozitivan prijedlog od strane Europske unije i to će na praktičan način doista stvoriti dodatnu vrijednost za europske građane, a na taj način će to onda omogućiti napredak e, našeg zajedničkog europskog projekta. Hvala. Gospođa Martina Michels iz Kluba za Guje nije prisutna u ime zelenih. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Hvala, dragi kolega. Zahvalio bih gospodinu Hetmanu na njenom radu i u ime gospodina Rentke, gospođe Rentke. Eh, moram reći da se ona ispričava ne može biti ovdje i htio bih predstaviti stav zelenih. Mi pozdravljamo tu inicijativu jer je to prilika za mlade ljude da dođu do životnih iskustva pomoću praktičnog rada ta iskustva ćemo da kasnije biti važna kada dođu na tržište rada. Mi naravno pozdravljamo osnivanje Europskih snaga solidarnosti, posebice to što imamo tu uključenu i tu komponentu za zapošljavanje. Europska komisija želi olakšati zapošljavanje mladih a mi uviđamo da je problem nezaposlenosti mladih vrlo ozbiljan problem, no istodobno ne smatramo da su Europske snage solidarnosti pravi instrument za e, snižavanje nezaposlenosti mladih. Zabrinuti smo zbog toga što se te europske snage solidarnosti mogu vrlo lako iskoristiti kao jeftin izvor radne snage. Erasmus Plus ili e, Europska dobrovoljna služba mogla bi ispuniti jednaku zadaću i mi ne bismo htjeli da se ti različiti instrumenti međusobno natječu. Trebali bismo razmišljati o sinergiji. trebali bismo uključiti partnere i e, različita partnerstva u rad Europskih snaga solidarnosti. To bi moglo odigrati važnu ulogu. A to je nešto s čime treba započeti od samog početka. Ti programi bi isto tako mogli biti vrlo korisni za e, općine na terenu. Trebali bismo potpuno se iskoristiti taj e, potencijal, ali bismo pritom trebali razmišljati i o samim ostvarenjima e, potreba na terenu. Te bi tako, na primjer, e, osobe s invaliditetom trebale dobiti posebno mjesto ali samo radne mjesta ne bi trebalo dobiti preveliki naglasak. Hvala, Roza Damato. Hvala. Hvala, riječ je o jako važnoj temi zbog prirodnih katastrofa kojima smo svjedočili ove godine. No, također ima veliku simboličku vrijednost. Prema onome što je rekao predsjednik Juncker u razgovoru o stanju Uniji 2016. jest da je cilj ovih snaga dati mladima da sudjeluju u nizu solidarnih aktivnosti u kontekstu teških situacija u Europskoj uniji. Tu će sudjelovati mladi, ali će sudjelovati dakle nacionalne vlasti, lokalne vlasti, nevladine organizacije te tvrtke kako bi se nosile sa izazovima i krizama. Kao što smo rekli u razmjeni mišljenja prije ljetne pauze, rekla sam da se možemo složiti sa duhom, ali svejedno imamo neke nedoumice. To se prije svega tiče proračuna. Iznos 340 milijuna da bi se mobiliziralo 100 tisuća mladih. I opet se uzimaju resursi iz nekih drugih programa. 200 milijuna iz Erasmusa Plus, potom inovativno zapošljavanje i tako dalje. Ja bih htjela ocjenu što učiniti sa 86 milijuna koji su još neraspoređeni iz glave 1a, dakle da se ne uzima uvijek iz istih ovih programa. Slažem se o potrebi da se treba uravnotežiti selekcija, dakle programa, sudjelovanje mladih i to ne bi trebalo biti previše birokratski zahtjevno. Parlament je to već u svojoj rezoluciji u travnju. Pozivamo komisiju da u provedbi razlikuje volontiranje i stažiranje kako bi se zadržala temeljna razlika između volontiranja i ulaska na tržište rada. Na koncu naglašavamo da bismo se trebali baviti praćenjem eh, zadaća, dakle, obavljanja zadaća, obima posla koje će trebati raditi što volonteri, a što pripadnici snaga solidarnosti. Merci beaucoup. Avant de Hvala lijepa. Prije nego što ćemo dati ponovno riječ izvjestitelju, možemo pozdraviti glavnu upravu za obrazovanje i kulturu, to je gospodin Robert Franz, predstavnik. Hvala vam što ste ovdje, dajem vam riječ. Good afternoon uh, Dobar dan svima, drago mi je što sam opet ovdje. da održimo razmenu mišljenja o ovom jako pozitivnom prijedlogu. Imamo novi zamah za mlade ljude, da se oni uključe i u projekte, to je za njih prilika, dakle za sve mlade. Još bih jednom to htio naglasiti. Velika pažnja usmjerena inkluzivnosti, Dakle, nije samo vidljivosti, već smo vodili računa o svim teškoćama, preprekama, dakle, na koje mogu naići mladi kada žele sudjelovati u europskim projektima. Dakle, hvala vam na komentarima, mi smo ih zabilježili prije nego što reagiram na neke od njih. Htio bih istaknuti važnu ulogu lokalnih i regionalnih dionika, ne samo u fazi provedbe ovog projekta, već i u širenju dakle, duha i mogućnosti koje proizlaze iz ovog projekta. Sada bih se svrnula na neke konkretne točke. 80 dvadeset je odnos između volontiranja i stažiranja u ovom projektu. Ono je predloženo u osnovu, na osnovi predloženog proračuna. Mi smo htjeli smanjiti mogućnosti za volontiranje koje su na raspolaganju u projektu Erasmus+. Erasmus Plus, kao što znate, podržava volontiranje. Dakle, kako ne bismo imali oba ova tipa aktivnosti na dva mjesta, preusmjerili smo sredstva dakle iz Erasmusa Plus u ovaj projekt. Govorili smo dakle o inkluzivnosti, to podrazumijeva neke nove formate djelovanja, dakle projekti solidarnosti, rad u skupinama i zato ovaj odnos 80-20 odražava situaciju koju ne želimo smanjiti, dakle već predložene aktivnosti volontiranja. Što se tiče projekata solidarnosti, za mene je to jedan od lijepih e, projekata, dakle lokalne inicijative, grupe mladih, ne moraju biti uključene organizacije, to su neformalne skupine. Riječ je o pomoći od oko 5000 eura i tu najviše približavamo dakle Europsku uniju najnižim razinama organizacije. Dakle, držimo to na lokalnoj razini. Ne stavljamo dakle to u kontekst prekogranične dimenzije. Potom nekoliko riječi o proračunu. Ja sam zabilježio da ste zatražili izvore, dakle primarno predložene, e, predloženog iznosa. Dakle, kao što sam rekao, Erasmus Plus program, EASY program i nedodijeljene, dakle, viškovi. Ali bih vam objasnio sada razliku u uredbi, dakle, kada ona stupi na snagu, ovi iznosi više nisu povezani sa izvorima programa, dakle ovih programa iz kojeg dolaze. Što više, u odnosu na projekte proput programa LIFE, one se razlikuju. A to znači da ovaj iznos ostaje u glavi iz koje oni dolaze i onda se provodi u skladu sa ciljevima programa. Dakle, to je jedna tehnička mm, evo, distinkcija. Jasna mi je politička potreba da se istakne otkud dolaze dakle ova sredstva. Ali evo, na tehničkoj razini ih je moguće jedino ovako izraziti kroz uredbu. imamo prijedlog da se redovno prikupljaju izvješća sudionika. Što se mene tiče, moramo vidjeti hoće li ova formulacija u propisu stvoriti jednu vrlo strogu situaciju da sudjenice dakle, koji iz bilo kojeg razloga prekinu sudjelovanje u programu također budu izuzeti od, ove obaveze. Konačno, tu je pitanje trenutnog odgovora, odnosno primjere, dakle u obliku prirodnih katastrofa u Grčkoj, u Poljskoj. Siguran sam da možemo pronaći još neke slične primjere diljem Europe. Volonteri dolaze iz različitih područja i oni bi trebali biti dakle oni koji dolaze među prvima na teren. Često taj odgovor treba doći od specializiranih od osoblja. Nama je jasno da prevencija prirodnih katastrofa ili oni koji odmah izlaze na teren nakon tog događaja je nešto na čemu i dalje valja poraditi i u tom smislu surađujemo sa nacionalnim agencijama koje se bave tim pitanjem kako bi se dakle ubrzalo, slanje da ono ne bude nakon četiri mjeseca. Potom po, pojava eventualno jeftine radne snage. Jasno mi je da postoje takve strahovi, ali želim istaknuti da volonteri ne zamjenjuju mm, dakle, stvaranje novih radnih e, mjesta. Mi imamo doista vrlo stroge procedure kojima provjeravamo što je ono čime se volonteri bave ili će se baviti, prvo kako bismo se uvjerili da to neće voditi do stvaranja profita ili do Mm, nestvaranja radnih mjesta koja bi se inače stvorila. Ali to je bilo sve s moje strane. Hvala lijepa. Je vous remercie. Notre collègue Christophe. Hvala vam lijepa. Ima naš kolega Kristof Hetman nešto za reći? Izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo serdecznie za i za... Hvala vam. na ovoj razmjeni mišljenja, na svim komentarima. Dakle, svi se slažemo da je ovo riječ o pohvalnoj inicijativi i da je riječ o lijepom uspjehu i siguran sam da ćemo zajedno uspjeti poraditi na postizanju konsenzusa. Postoje vrlo malo kontroverznih pitanja. Ali da razgovarat ćemo i o detaljima. Ja sam spreman razgovarati o svemu ali prisjetite se da više detalja znači duže trajanje, više papirologije za buduće korisnike, a željeli smo da je bude manje. I da, moramo porazgovarati. Vi ste spomenuli definiciju volontiranja. Ja mislim da je definicija dosta dobra, ali spreman sam o tome porazgovarati. Također je spomenuto pitanje financiranja. Zastupnica Damato je postavila to pitanje. Ne želimo da se volonteri pretvore u jeftinu radnu snagu tim se mogu složiti. Mislim da je predstavnik komisije to jako dobro objasnio. I razumijem također i financijske aspekte i razlikovanje, dakle, i potrebno razlikovanje između dvije komponente ovog sustava, dakle, volonteri i stažisti, I ovaj odnos, dakle 80-20, ja sam htio da to bude 70-30, mislim da je to simbolično da bi ova razlika trebala biti manja. Predložio sam dakle da se postotak posvećen stažistima poveća za 10%. Da, upravo zato da se ne bi pomislilo da stvaramo jeftinu radnu snagu. Ne bih htio da to bude percepcija ovog programa. Htio bih da parlament e, pošalje poruku da je riječ o vrlo važnoj temi i da to tako bude sa svakim instrumentom koji budemo predložili. Treba se naglasiti da je riječ o stvaranju radnih mjesta koja su namijenjena mladima. To je simbolična poruka. I pomoći će dakle, snagama solidarnosti da se razriješi ova nedomica da su oni možda svojevrsna jeftina radna snaga. Kada je riječ o prirodnim katastrofama, onda prvi na, na nepogođena mjesta izlaze, dakle, specijalizirane snage koje se bave intervencijom u slučaju Grčke ili Kariba ili prirodnih katastrofa u Poljskoj, potres u Italiji. Znamo da kuće ne, grade vatrogasci ili državne vlasti. To su lokalne vlasti, ljudi koji tamo žive. Oni žrtve, dakle, oni će to trebati odraditi. I tu vidim mjesto za naše mlade volontere. Moji primjeri o kojima sam govorio, dakle Poljska i Grčka, su bili dobri primjeri o tome kako bi ove snage trebale biti korištene. Imajte to na umu Dakle, da bi se volontere moglo poslati već iduće godine, recimo u veljači, a zima počinje već krajem studenog, a ljudi koji su pretrpjeli štetu zbog prirodnih katastrofa moraju negdje moći živjeti. I evo, tu bi se već ove snage mogle iskoristiti. Evropljani bi mogli vidjeti da im pomažu mladi iz čitave Europe. I bez sumnje, nakon što se dogodi prirodna katastrofa, izlaze na teren specijalne službe. Ali Nakon toga se trebamo osigurati i vidjeti na koji način bi mladi volonteri mogli što prije izaći na teren. Hvala vam još jednom na svim vašim komentarima. Moći ćemo mnogo toga razgovarati. Ovaj instrument, ova ideja jer je vrlo važan element u jačanju europskih vrijednosti. Hvala vam lijepa. Svi smo zabilježili koliko ste strastveno angažirani e, u ovoj temi. I kao što sam već rekao, mislim da ćemo imati velik konsenzus e, među kome zastupnika što se tiče ovog izvješća još uvijek nismo do kraja odredili vremenske rokove, budući da e, odbor za kulturu još radi na tome, a i e, odbor za socijalna pitanja traži da e, oba odbora budu nadležna za to pitanje. To još nije odlučeno, ali što se tiče našeg odbora, ako se slažete s time, mislim da bi 14. rujan u 17 sati mogao biti za nas rok za podnošenje amandmana. U redu, hvala vam. Onda možemo preći na sljedeću točku na dnevnom redu. To e, je odobrenje odluka koordinatora. Zaprimili ste sažetak e, donesenih odluka. Mislim da ih možemo odobriti. Treba pritom reći, mislim da sam to već spomenuo, da rasprava o priopćenju komisije o e, uraganu Irmi da će se održati u utorak popodne na plenoj sjednici. Ima li drugih pitanja? Nema. Bilo mi veliko zadovoljstvo predsjedati sastavkom odbora regiji. Zahvaljujem svim usvojenim prevoditeljima na njihovoj suradnji. Zahvaljujem e, svim e, službenicima i svima onima koji su doprinijeli e, kvaliteti naše rasprave. Sljedeći sastanak održava se 9. listopada od 15. do 18.30 te 10. E, listopada u utorak od 9 do 12.30 u Briselu. Hvala vam svima i ugodan ostatak dana.